kolege. Uh, Poštovane kolege i kolegice, ja bih sada započela uh, budući da je utorak i uh, ne možemo dalje čekati ostale. Želim otvoriti ovaj sastanak i želim vam svima toplu dobrodošlicu moramo najprije usvojiti dnevni red. Jedina tema na dnevnom redu nam je javno saslušanje institucijske budućnosti EU-a unutar i nakon e, ugovora iz Lisabona. Budući da nema komentara, smatram dnevni red usvojenim. Nakon toga bih ja trebala e, dati neka priopćenja kojih nemam, pa brzo krećemo na raspravu. Najprije ću prvo kratko reći nekoliko riječi. Nakon ovoga će izvjestitelji održati svoja izlaganja. Moje osobno mišljenje, a nadam se da se slažete, to da e, u Europi danas možemo reći da živimo u vrlo važnom povijesnom trenutku. Trenutku važnom za europsku povijest i da zaista postoji snažna potreba za temeljitim promjenama. Mislim da se moramo uhvatiti u koštac svim izazovima koji su zaista hitni. Sjetimo se da smo u prošlosti većinu europskih ugovora e, sastavljali kako bismo smanjili institucijski deficit i u prošlosti nekako nismo ostavljali prostora za budući razvoj institucionalnog ustroja Europske unije. Zbog toga moramo ovu aktivnost za koju se odlučio AFKO obaviti u svjetlu trenutnih ugovora, ali isto tako moramo ostaviti prostora za e, budući razvoj i evoluciju. Mi ćemo danas razgovarati o dva e, izvješća koja su sastavile tri osobe. Imaćemo danas dva panela tijekom saslušanja i nadam se da ćemo stići odvojiti po sati pol za svaki panel. Tijekom prvog panela ćemo raditi na e, sektorskoj politici. Znam da je e, sektorski jedna teška riječ, ali ne znam koju drugu da iskoristim. Govoriti ćemo o funkcioniranju EU-a, a tijekom drugog panela ćemo govoriti o horizontalnim temama. Ne bih dalje duljila, dati ću riječ e, gospođi e, Breso, zatim gospodinu Broku i gospodinu Hofštatu. Možda nećemo imati onoliko vremena koliko bismo željeli imati i zato molim sve da budu što sažetiji u svojim opaskama i e, izlaganjima. Ne znam kako ste se organizirali, tko će prvi nešto reći? Čini mi se da me e, jedan izvjestitelj niti ne sluša, ali eto vama prepuštam riječ. Izvolite. E, mi vidimo da je Evropska unija pred jednim nizom izazova. I E, to je cijeli niz pitanja naše vanjske politike. Gospođa Preso zna da sam ja zadužen za izvješće koje se bavi Lisabonskim ugovorom, a tu postoji cijeli niz prijedloga i ja ću vrlo pažljivo slušati prvi dio ovog e, saslušanja, odnosno panela jer nas sve jako zanima kako se e, Lisabonski ugovor može iskoristiti za promjene za institucionalne promjene, na primjer razvoj događaja u Poljskoj je još samo jedan razlog e, i brzi napredak e, je tu sad vrlo neophodan također razvoj događaja u Velikoj Britaniji. Pitanje je dakle o čemu možemo razmišljati, o kojim kompromisima možemo razmišljati koji će e, nas dovesti do jedne e, čvršće unije. Uvijek je zanimljivo špekulirati o tome E, premijer Velike Britanije u prošlosti bio uvučen u u to. Dakle, jedan cijeli niz rasprava se još mora odviti, e, na primjer problematika migracija, pitanja iz e, područja unutarnjih poslova to će imati to će ta će pitanje biti vrlo relevantna uz Europsku uniju, Europski parlament i bit ćemo prisiljeni učiniti nešto kad je riječ o migraciji, to je izazov, ali e, vidjet ćemo što se tu može učiniti na razini Europske unije. Obzirom na situaciju sa imigrantima, ali slobodno kretanje ljudi, odnosno radnika, je jedna od temeljnih ljudskih sloboda u Europskoj uniji. Dakle, moramo vidjeti što ćemo sa svim tim. Dakle, onaj tko je već u zemlji i plaća porez i sva davanja, nije zamislivo da bi da ta osoba e, nema, ne bi mogla nemati sva prava. Kad je riječ o gospodarskoj i monetarnoj uniji, možemo očekivati e, možda čak i u lipnju novi dokument predsjedništva. Tu je također i pitanje koordinacije ekonomske politike i fiskalne solidarnosti, e, realizacije strukturnih reforma a o tome se može raspravljati sa različitih e, točki gledišta. Dakle, nije sad stvar u tome što mi politički želimo ili ne želimo, nego kakav e, temelj, kakav osnov imamo na te, e, za takve rasprave na temelju postojećih ugovora. I to je tema, naša tema danas. Dakle, koji je mogući okvir za te rasprave. Dakle, molim vas razmislite o tome na koji način možemo, na primjer, e, intenzivnije koristiti, na primjer, Europski sud. E, postoje veliki pritisak od strane zemalja članica e, da se Europski sud e, izuzme iz pitanja e, ekonomske i monetarne politike. Dakle, to je sad pitanje za raspravu. Mi smo naravno ponosni na povelju e, temeljnih ljudskih prava i ta dimenzija temeljnih ljudskih prava je nešto što je vrlo važno i Europski sud sad e, radi na e, zapravo uspostavi običajnog prava na temelju povelje o temeljnim ljudskim pravima. Prije manje od deset godina e, bili smo svjedoci jednog zaokreta, ali ne znam da li postoje druge alternative. Zapravo moramo osigurati napredak na svim tim područjima. Postoji cijeli niz različitih mogućih interpretacija e, običajnog prava u tom području. U svakom slučaju postoji cijeli niz primjera mi ćemo pokušati ispuniti rupe, tako da kažem. U svakom slučaju jako nas zanima čuti vaša mišljenja e, i stajališta kako, kako bismo mogli nastaviti sa radom. Hvala lijepa. Hvala Mercedes Bresu. Hvala gospođo predsjedavajuća. Cilj ovo je razmjene gledišta je čuti mišljenje stručnjaka koje smo pozvali, kao i svih sudionika o tom što možemo nazvati dvostrukom izvješću koje mi izvjestitelji pripremamo i koje prema našim namjerama će imati jedan prvi dio koji će se baviti izazovima koji predstavljaju Europskoj uniji, a zatim e, još dodatna dva odvojena dijela. Jedan dio će potpisati kolega Brok, e, a tome ću ja biti autorica, a drugi dio će izraditi gospodin Verhofstadt. Prvi dio bavit će se mogućnošću suočavanja s tim izazovima, najvećim mogućim e, korištenjem ugovora iz Lisabona koji donosi ipak još uvijek golem potencijal, a u dijelu koji će izraditi gospodin Verhofstadt bavit ćemo se pitanjem kada će biti potrebne izmjene i dopune ugovora. Prepoznali smo razne izazove, među kojima su gospodarsko upravljanje, zatim pitanje demokratičnosti i legitimnosti djelovanja Europske unije. Nadalje, pitanje vanjskih poslova i vanjske politike, o čemu smo prošlog tjedna u Strasburu usvojili značajnu rezoluciju Europskog parlamenta i zatim tu je i pitanje izmjena i prilagodbi institucija. Ja sada nemam dovoljno vremena kako bih se pozabavila svim pitanjima, ali jasno je da kada je riječ o gospodarskom upravljanju postoje instrumenti koji se mogu razraditi u okviru ugovora. Imamo dovršenje jedinstvenog tržišta, energetsku uniju, digitalno tržište, bankovnu uniju. Postoje pitanja koja se međusobno isprepliču, a to su fiskalni kapacitet ili sposobnost zaduživanja europskog e, proračuna. Ne govorimo o zaduživanju pojedinačnih država, nego same Europske unije na temelju njezinog proračuna, a to je kao što znate bio jedan od problema kojim će se morati pozabaviti Junckerov plan. I to su također i teme koje su predmetom naše rasprave između izvjestitelja. Kada je riječ o demokratičnosti, još uvijek postoji čitav niz pitanja koja su vezana uz izborni zakon i o tome smo već konkretno razgovarali i postoje pitanja koja su vezana za slobodno kretanje građana. Tu je i veliko područje rasprave o slobodnom kretanju koje međutim još uvijek ne dopušta usklađenje mirovinskih sustava tako da se europski državljani na kraju svog profesionalnog života nalaze u velikim poteškoćama ako su se tijekom svojeg rada kretali diljem Europske unije. Zatim je tu i pitanje uspostavljena ravnoteže između onoga što možemo nazvati dvama domovima Europske unije, odnosno parlamenta i vijeća zakonodavnih tijela. Evo, kao što vidite, to je čitav niz pitanja na koja se ne mogu sada u ovom kratkom vremenu osvrnuti. Zatim, treći izazov koji je pred nama je pitanje vanjske politike jer granice Europske unije su sve složenije i sve je teže razlikovati između vanjske politike i sigurnosne politike unutar Europske unije i općenito gledajući imigracijske politike i pomoći razvoju i politike azila i to su sve pitanja koja čine dio jedne cjeline kojom treba upravljati u čitavoj njezinoj složenosti. Tu se možemo poslužiti instrumentima poput strukturirane suradnje kako bi barem jedan dio zemalja članica napredovao u integraciji obrambene i sigurnosne politike i to je nešto što je već predviđeno ugovorom iz Lisabona. A osim toga mogući su i e, drugi oblici takvog napredovanja, a ako nisu onda se treba izmijeniti i dopuniti ugovor. No, mnogo toga je moguće upravo zahvaljujući ugovoru i parlament je upravo prošlog tjedna pozvao zemlje članice Europske unije da si zadaju neke oblike strukturirane suradnje na području obrambene i sigurnosne politike. Zatim e, tu je posljednje i pitanje institucionalnog ustroja, odnosno čitav niz izazova koje sam spomenula imaju učinak na institucionalni ustroj Europske unije, odnosno na pitanje kako se organizirati i kako se suočiti sa izazovima. Dakle, tu imamo pitanje proračuna eurozone i eventualne fiskalne sposobnosti Unije ili čak same eurozone Zatim e, pitanje poželjnosti ili nepoželjnosti jedne Europe sa različitim stupnjevima napredovanja. Dakle, to su sva pitanja koja se odnose na institucionalni ustroj koji je pak e, povezan e, sa pitanjima koja sam prije spomenula. i u tom smislu očekujemo od vas vaša mišljenja. I na kraju, iako to se još ne nalazi u našem izvješću, to je dio drugog izvješća, ali odnosi se na institucionalna pitanja i neka od usmjerenja koja smo prepoznali u dokumentu Komisije o boljem zakonodavstvu Evo, dakle, to je također još jedno pitanje koje može ući u raspravu o institucionalnom ustroju, zato jer se taj dokument bavi i nekim pitanjima koja su predmetom i naših razmatranja u ovom izvješću. Hvala. Puno hvala, gospodin Ferhofstadt Puno hvala, ja ću samo kratko. Cilj drugog izvješća je razmatrati mogući budući institucionalni ustroj Europske unije i to e, čak i nakon i izvan ugovora iz Lisabona. Jednako tako e, ne bismo se bavili pregledom cijelog ugovora iz Lizabona, već bismo se samo bavili nekim konkretnim izazovima i promjenama. U izvješću ćemo naglasak staviti uglavnom na četiri pitanja. Prvo, pitanje će biti institucionalni ustroj Europske unije. Konkretno ćemo se baviti i pitanjem Velike Britanije. Postavit ćemo pitanje je li moguće nastaviti sa različitim e, krugovima unutar Europske unije i koliko krugova bi nam bilo e, potrebno. Naime, kada razmišljate o Europskoj uniji nemate jednu, već barem deset u ovome trenutku. Imate različite iznimke od stupanja, nesudjelovanja i slično. Možda bi sad bio pravi trenutak da to sve ispravimo i razjasnimo. To je prvi izraz izazov s kojim se suočava ovo izvješće. Zatim ćemo se baviti gospodarskim upravljanjem unutar eurozone. U njoj je apsolutno nužno ustrojiti jedan sustav upravljanja budući da već imamo monetarnu uniju koja funkcionira. Treći izazov pred nama je demokratičnost, demokracija i odgovornost, odnosno pitanje što bismo trebali učiniti. Imamo i komisiju i različite institucije i razinu Unije, a na svim razinama trebamo pojačati demokratičnost i odgovornost. I na kraju ćemo se baviti vanjskom politikom i geopolitičkom ulogom cijele Europske unije. Razmislit ćemo o e, razvoju, obrambenoj politici i sigurnosnoj politici. To bi evo bile e, glavne teme drugog izvješća možda bih trebao zaključiti na sljedeći način. Želim vas sve e, podsjetiti na posljednji eurobarometar na podatke iz 2014. godine. Tamo vidimo da postoji problem u Europskoj uniji koji nije javno mnjenje, već je to manjak hrabrosti i manjak vizije političkih elita. Evo, pozivam se na eurobarometar iz sljedećeg razloga. Na kraju 2014. godine smo vidjeli da ljudi žele veću i jaču integraciju Europske unije. Međutim, postoje razlike u članicama članicama koje spadaju u eurozonu i one koje joj ne pripadaju. Razlika je jasna. 56% populacije EU-a jest za gospodarsku i monetarnu uniju EU-a. 66% je za jačanje zajedničke e, vanjske politike, a 76% je za zajedničku obrambenu politiku. Nikada do sada nismo postigli tako visoke rezultate. Dakle, 56, 66 i 76 posto. To je jasan znak i time zaključujem da je problem koji imamo sa EU institucijama ne nešto što je vezano uz javno mjenje, a stalno o tome slušamo. Svi e, govore, e to raste euroskepsa, to je očiti znak da populacija Europske unije ne želi integraciju. Međutim, vidjeli smo sada koji su to podaci, 76% primjerice je za zajedničku obrambenu politiku i tako dalje. Mislim da zbog toga trebamo preuzeti odgovornost i mislim da je upravo zbog toga ovaj odbor odlučio da se u parlamentu izrade ova dva izvješća. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali na izvrsno obavljenom poslu. Hvala. Hvala vama a sada možemo krenuti sa prvim panelom. Imaćemo tri govornika. Krećemo sa René Rapazijem koji će nam nešto reći o gospodarskom upravljanju. Vi se sada bavite koordinacijom aktivnosti u Nizozemskoj i e, sudjelujete e, u suradnji sa trima e, sveučilištima iz Nizozemske, u Delftu, u Rotterdamu i tako dalje. Mislim da na taj način imate pristup e, aktivnostima u Briselu, ali posjedujete znanja i viziju kojima možete doprinijeti ovoj raspravi. Zbog toga krećemo sa našom raspravom o budućnosti Europe i sa vama. E, profesore Renere Pazi, izvolite. Dobro jutro, gospođo predsjedateljice i hvala vam na lijepom uvodu. Lijep pozdrav e, svim članovima odbora. Zaista vam zahvaljujem što ste me pozvali da govorim o institucionalnoj budućnosti Europske unije. Ja bih e, želio najprije uvodno reći nešto o okviru koji nam za gospodarsko upravljanje postavlja ugovor iz Lisabona, a to je moja glavna tema. Nakon kratkog uvoda naglasak ću staviti na tri glavne tema, teme. Moramo odabrati teme budući da imamo malo vremena. Ovo su moje tri teme. Najprije ću govoriti o mogućnostima provedbe vezanima uz gospodarsko upravljanje. Zatim ću govoriti o fiskalnim kapacitetima i proračunu Europske unije i kao treće ću govoriti o jačanju uloge Europskog parlamenta u okviru gospodarskog upravljanja. Ugovor iz Lisabona nije promijenio gospodarsko e, upravljanje koje je uvedeno ugovorom iz Maastrichta. Već je došlo do asimetričnosti. Budući da je monetarna unija nešto što je na nacionalnoj razini, gospodarsko upravljanje je vezano na međunacionalnu razinu. I zbog toga moramo osmisliti politike na razini EU-a. Moramo uvesti disciplinu za nacionalne demokracije, ali ih ne možemo zamijeniti zajedničko fiskalnom i gospodarskom politikom. Nacionalna fiskalna i gospodarska politika mora odgovarati ciljevima EU-a, ali ne mogu postojati pravno obvezujući mehanizmi provedbe. Mora ih se disciplinirati na tržištu i to pod sljedećom pretpostavkom. Dok god su uvjeti za sve države članice na tržištu isti kao za sve ostale, može se reagirati sa povećanjem ili smanjenjem kamata i mijenjanjem mijenjanjem fiskalnih politika. I zbog toga nemamo bailout odredbe, nemamo E, centralne banke sa obveznicama i zbog toga nam centralne banke ne moraju odgovarati financijskim institucijama. Što se tiče gospodarskog upravljanja, mi smo htjeli sve e, na razini Europske unije definirati. Glavnu ulogu bi imala ECB, bila bi nezavisna od drugih EU institucija, a što se tiče vlada i parlamenta na nacionalnoj razini, oni surađuju sa vijećem, ne euro grupom. Koordinacija se obavlja na temelju uputa, odnosno e, smjernica komisije i tu postoji i postupak prekomjernog deficita. Europski parlament nema veliku ulogu u europskoj monetarnoj ulozi budući da je ECB nezavisna, a nema niti veliku ulogu u gospodarskom upravljanju i uniji. Nacionalni parlamenti također nemaju ulogu u monetarnoj uniji budući da je to pitanje isključive nadležnosti EU-a. A što se tiče gospodarske unije, nacionalni parlamenti e, se e, e, vode međunarodnim ugovorima. Evo to je temeljni ustroj i temeljni ustroj nije moguće mijenjati bez formalnog ugovora. Na taj način imamo ograničenja za podzakonske akte, sekundarno zakonodavstvo putem recimo paketa paketa šest mjera ili dviju mjera. A tu su i ugovori koje mogu potpisati države članice poput Fiskalnog pakta i ESM-a. Europski sud je ovo mišljenje i potvrdio svojom odlukom vezanom uz pravo EU-a i nadležnost. Oni su također potvrdili da se može ući u ugovore međunarodne naravi čak i prije nego što na snagu e, stupi određena odredba iz TFEU-a. Bez obzira na tu promjenu mora postojati sukladnost sa e, ugovorima Europske unije kako bi sve bilo pravno valjano. Sud je tako pokazao da se ESM mogao i u postojećem pravnom okviru na temelju članka 242 osnovati. A sada nešto o asimetriji i budućnosti gospodarskog upravljanja. Što to znači? To znači da imamo ograničenje ugovora kada god fiskalne i ekonomske politike e, nadilaze nacionalnu razinu. A kada do toga dolazi u smislu ekonomske unije? Do toga dolazi ako odluke na, europskoj, e, na razini Europske unije zamjenjuju ekonomske i monetarne odluke na nacionalnoj razini. Znači li to da mora doći do jačanja, e, do promjena e, ugovora? Ja mislim da ne. Mislim da postoji potencijal u postojećem ugovoru. Kako bismo oslobodili taj potencijal, moramo promijeniti svoju perspektivu. Naglasak nije na nadležnosti, nego na provedbi smjernice za države članice prema članku 121 i prema članku 148 koji se tiču ekonomije i zapošljavanja čine mi se dovoljnim temeljem za zajedničke ciljeve država članica EU-a u tom pogledu. Provedba tih ciljeva je međutim nesigurna zbog međuvladine naravi upravljanja Kakve onda mogućnost e, provedbe imamo? Imamo pet različitih načina provedbe. Najprije je tu privatna provedba. E, privatnim postupcima, građanskim postupcima možemo imati postupke protiv država članica putem kojih će se modificirati njihovo postupanje. Kao drugo možemo imati javnu provedbu. To znači da postoji nekoliko različitih stupnjeva intenziteta. Najmanje intenzivan bi bio prozivka, a zatim e, zbog javnog pritiska prozvane države članice postoji pritisak da se ona uskladi sa zajednički postavljenim ciljevima. Zatim postoji treća mogućnost sankcije za neusklađenost i četvrto e, jače sankcije. Peta najintenzivnija mjera je da e, odluke na razini EU-a zamjene nacionalne odluke zbog neusklađenosti. Dakle, neusklađenost bi vodila do substitucije. To je nešto što se tiče nesupranacionalne e, naravi ekonomskog upravljanja. Dakle, imamo prije svega građanske postupke, odnosno privatne postupke i nakon toga prozivke. Mislim da bismo na taj način mogli modificirati pogrešne um, izbore na političkoj razini. Nakon prozivke bi moglo doći do privatnih, uh, odnosno reakcija na razini građanskih postupaka. Uh, što se tiče ekonomske uh, unije i politike o tome moramo zajednički razmišljati. Imamo e, mjeru, imamo paket od šest mjera vezano uz članke 136 i druge relevantne članke koji se tiču pakta o stabilnosti i rastu, a isto tako i prekomjernih makroekonomskih neravnoteža pravovaljanost sankcija u ovom smislu je upitna. To je zbog toga što imamo članak 126.11 u kojemu se radi o sankcijama protiv država članica koje nisu, su, ne djeluju sukladno ugovoru. To znači da ne mogu postojati sankcije protiv država članice ako to pravno nije predviđeno, a to znači da ih se sekundarnim zakonodavstvom nikako ne može uvesti. Zbog ovog argumenta postavlja se pitanje koje je značenje financijskih sankcija ako na taj taj način želimo e, zemlju koja se našla u financijskim teškoćama izvaditi iz tih teškoća. I time dolazim do e, zadnjeg e, načina, a to su poticaji. Poticaji nisu nešto što nalazimo u trenutnom pravnom okviru EU-a. Međutim, ako je tomu tako, možemo e, ponovno definirati što to znači usklađenost. Prema članku 60 možemo poticati države članice u smislu poboljšanja ekonomskih i monetarnih te fiskalnih politika prema smjernicama EU-a. To je nešto što ne bi bilo protivno primarnom pravu. Suprotno od onoga da uskraćujemo sredstva država državama članicama koje ne djeluju sukladno pravilima Europske unije, mi bismo činili upravo suprotno. Mi bismo poticali državu članicu kako ne bi došlo do neusklađenosti. Međutim, takve države članice ne bi mogle tražiti financijsku pomoć nakon usvajanja takve, takvog pravila u slučaju ne um, usklađenosti. I sada vam još nešto želim reći o uh, Europskom sudu. Članak 126 jasno kaže da Europski sud ne može sudjelovati u proračunskom nadzoru. Međutim, moguće je usvojiti sekundarne propise, posebno vezano uz članak 121.6. Imamo četiri različite nadležnosti Europskog suda. Prema tome, ono što možemo napraviti prema članku 121.6 je da utječemo na države članice i bez uključivanja Europskog suda u politiku ekonomskog upravljanja. Što se tiče mehanizma putem poticanja, financijskog poticanja, to je nešto što nam otvora pitanje proračunskih posljedica poticanja i e, posljedica na e, proračun euro područja. Ako bismo uspostavili jedan takav sustav prema 121.6 u europrodučju, onda se postavlja pitanje možemo li imati dio proračuna namijenjen financijskim poticajima. U Lizaponskom ugovoru imamo opće načelo jedinstva i cjelovitosti EU proračuna. To znači da svi prihodi i rashodi Europske unije čine dio jednog cjelovitog proračuna EU-a i zbog toga se ne može drugačije izdvajati sredstva. Što se tiče financijskih poticaja za usklađenost, to je nešto što se mora voditi pravilima vezanima uz proračun EU-a. Međutim, tu postoji fleksibilnost, čak i veća od one koju očekujete. Naime, u proračunu Europske unije možemo imati proračunsku liniju koja je posvećena rashodima koji se geografski ograničavaju na neke države članice. Što više, kada je riječ o onoj neugodnoj raspravi o e, višegodišnjem financijskom okviru, možemo se sjetiti da postoje države članice koje imaju rashode izvan VFO. Međutim, sve mora biti sukladno vfo ali i tu postoji jedna zanimljiva uvodna izjava. U uvodnoj izjavi o VFO-u imamo e, rečenicu u kojoj e, stoji da postoje mogućnosti. To znači da možemo imati posebne rashode u kojima u aktu Unije E, imamo posebne prihode koji se namjenjuju posebnoj vrsti rashoda. Ukratko rečeno, ako imamo posebnu vrstu prihoda koju namjenjujemo posebnoj vrsti rashoda, to je nešto što nećemo imati u ograničenjima e, koja se postavljaju za države članice i to je nešto što mogu koristiti sve države članice. Prema ovom članku rashodi na temelju pojačane suradnje su nešto što moraju snositi države članice koje su uključene. Jednako tako postoji mogućnost prema pravu proračuna EU-a da se izdvajaju posebna sredstva. Međutim, doprinosi država članica moraju se smatrati vlastitim sredstvima prema članku 311 TFEU-a. Trenutni okvir ugovora omogućuje da imamo okvir proračuna EU-a izvan ograničenja e, CEF-a i možemo posebne prihode namijeniti posebnoj vrsti rashoda ako to koriste države članice. Međutim, morali bismo mijenjati odredbu i pravila vezana uz vlastite, vlastita sredstva. I sada ću zaključiti sa sljedećim. Reći ću nešto o uključenosti Europskog parlamenta. U trenutnom okviru gospodarskog upravljanja Europski parlament nema snažnu ulogu i to je vezano uz međuvladinu narav monetarne unije. Međutim, postoje mehanizmi putem kojih bi se uloga parlamenta mogla ojačati u fiskalnoj i monetarnoj uniji i to van fiskalnog semestra možemo razmišljati o tome da proširimo uobičajeni zakonodavni postupak i na ove vrste politika. To možemo učiniti ne samo tako, nego i usklađivanjem zakona vezanih uz poreze na temelju članka 113 o neizravnom oporezivanju i 115 vezano uz izravno oporezivanje. Možemo doraditi i um, uh, članak 53 vezan uz pravo uh, društva. Jednako tako, uobičajeni pravni postupak bi se mogao proširiti na ovom pravnom temelju pojednostavljenom procedurom ili, što ja mislim da je važnije, iskorištavanjem članka 333 putem kojegu, kojega se može ojačati suradnja. To znači da morate postići prag, pojačati suradnju i nakon toga prenamijeniti e, postupak u uobičajeni. Zatim imamo i um, pravo sudjelovanja, imamo i de facto odredbe i međuinstitucionalne ugovore. Europski parlament može biti informiran o odlukama i uh, odlukama i um, pravilima vezanima uz članak 121 ili 126 prije podastiranja tih prijedloga e, to bi, e, to bi moglo biti uključeno u prijedloge komisije. E, cijenjeni članovi odbora AVKO još ima potencijala za jačanje razine Europske unije u ekonomsko upravljanje i ulogu Europskog parlamenta. To je međutim pitanje političke volje da li to jačanje može biti postignuto bez promjena e, ugovora. E, time bi se trebalo ukinuti asimetrije i trebalo bi se priznati Europski e, parlament kao i u svoj, u, E, u, u njegovu, ojačati njegovu ulogu. To bi međutim bilo manje pravno pitanje. Ovim želim zaključiti moje uvodno izlaganje i sa zanimanjem očekujem e, raspravu koja će uslijediti. Hvala lijepa. Hvala gospodine Repazi. Vi ste bili prvi govornik pa mi dopustite da zamolim sve govornike da dostave sve pa, e, svoje govore ako ih imate u pisanom obliku, odnosno sve materijale koje ste pripremili. Gospod, e, gospođa profesorica Marize Kremona, vi ste e, vi danas dolazite iz instituta za europska sveučilišta. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Zahvaljujem vam na tome što ste me pozvali. Vrlo mi je drago što sam danas ovdje. Mislim, prije nego što pređem na konkretne e, stvari koje želim reći. E, mislim da je ovo pravi trenutak za ovo saslušanje, pet godina nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora. Što se tiče vanjskih poslova, mi smo tu e, bili svjedoci jednog prilagođavanja institucija, i također jedne izvjesne mjere međuinstitucionalnog E, posezanja za e, sudovima tako da je sada pravi trenutak da se e, napravi sveobuhvatni pregled proteklog perioda od pet godina. Europska unija ima mandat da se bavi vanjskom politikom u širokom smislu, uključujući i trgovinom, da potpisuje ugovore sa trećim zemljama. E, ugovor e, međutim ne postavlja eksplicitne ciljeve ili na primjer e, uspostavu zajedničkog tržišta u kontekstu ekonomskog upravljanja tako da imamo jedan set vrlo širokih ovlasti na području vanjske politike, a institucije imaju e, priličnu slobodu u definiranju e, politike. Tako, kako, tako da e, se mora raditi na tome da se dođe do učinkovitih e, politika, a potim i do učinkovite provedbe tih politika. Kao što svi znamo, na raspolaganju stoji široki spektar e, instrumenata. S druge stvari, strane, područje vanjskih poslova je vrlo kompleksno, ne samo što se tiče ravnoteže između institucija, nego i što se tiče uloga koje igraju zemlje članice. Dakle, nadležnosti, instrumenti postoje, ali osigurati njihovu upotrebu na način koji je sukladan sa ugovorom i na učinkovit način, to je e, zapravo sporno. I osim toga je izazov djelovanje Europske unije za razliku od zemalja članica. Dakle, to je izazov za odvjetnike, kao što sam ja. Zato se želim e, usredotočiti kratko na jedan broj konkretnih točaka, počevši sa međunarodnim sporazumima. Ja sam to podijelila na područja nadležnosti, a potom na procedure za, u, zaključivanju međunarodnih sporazuma. Što se tiče e, područja nadležnosti, Lisabonski ugovor je htio sistematizirati e, nadležnosti i to je donekle i e, pošlo za rukom, ali ono što vidimo u praksi nije bilo nužno E, predviđeno kao cilj. E, mi tu imamo e, jednu široku pravnu osnovu za zaključivanje međunarodnih sporazuma i to u okviru trgovinske suradnje, razvojne suradnje i zajedničke sigurnosne i obrambene politike. I vidjeli smo niz slučajeva pred Europskim sudom koji e, su potpora širokim interpretacijama svih tih ovlasti u području trgovine, razvoja, razvojne politike i čak i e, zajedničke sigurnosne obrambene politike. Europski sud je pokušao e, spojiti ta područja i to ima implikacija osobito na području zajedničke e, sigurnosne i obrambene politike. Dakle, mislim da ovo što vidimo je sve više upotreba e, ovlasti na temelju ugovora, a u izvisnoj mjeri, ne želim s time pretjerivati, ali e, donekle i marginalizaciju ovlasti na temelju ugovora uključujući i e, pravosuđe i unutarnje poslove na primjer to nije nužno problematično ali može sa sobom nositi institucionalne posljedice kad je riječ o izboru pravnog osnova tako da ja mislim da je to doista pitanje prakse i odnosno priznavanja prakse, a ja ću još govoriti o nekim posljedicama koje mogu uslijediti, o kojima bi se možda trebalo dalje razmisliti. Što se tiče procedura donošenja međunarodnih sporazuma, mislim da je Lisabonski ugovor konsolidirao te procedure e, u značajnoj mjeri i poboljšao taj sustav samo dva, tri, dvije, tri e, stvari o tome. Najprije e, uloga Europskog parlamenta, bitna e, promjena je tu neophodnost odobrenja Europskog parlamenta da bi se ti ugovori da bi ti ugovori bili važeći i vi bolje od mene znate koliko dobro to funkcionira. Koliko ja e, shvaćam postoje problemi u implementaciji e, tog dijela e, Lisabonskog ugovora. E, postoji nešto što bi se moglo nazvati kultura pregovora o takvim sporazumima, ali htjela bih naglasiti E, neke konkretne teme u vezi sa tim međunarodnim sporazumima koji imaju na neki način zakonodavni karakter. Najbolji primjer toga je naravno TTIP. Ali mm, lako je sjetiti se i drugih primjera, na primjer e, jedan takav sporazum je bio sporazum akta a bilo je i drugih. Procedura dobivanja e, pristanka od parlamenta na kraju tog procesa je zapravo nije idealan e, u, u usporedbi sa e, redovnim zakonodavnim postupkom e, gdje je e, Europski parlament su zakonodavac. Dakle, meni se čini da se tu treba još razmisliti i to na kreativan način o tome na koji način možemo uključiti Europski parlament a to je već spomenuto, dakle to je i pitanje e, demokratske odgovornosti, dakle kako možemo uvesti širu raspravu e, e, i kako možemo uključiti Europski parlament u ranijim fazama pregovaranja, osobito ako se radi o sporazumu koji zapravo ima i zakonodavnu dimenziju. Dakle, jedna rasprava o mandatu bi mogla biti jedna od mogućnosti. Ima znakova da e, je e, mandat za pregovore o sporazumu TTIP, odnosno e, uključivanje javnog davanja mandata jedno od takvih pitanja. Nadalje, postoji i, i slučaj odluka koje etabliraju poziciju Europske unije u tijelima koja e, nastaju e, međunarodnim sporazumima. Tu dakle govorimo o kontinuiranom upravljanju u međunarodnim sporazumima gdje onda postoje tijela koja e, nadziru odluke koje imaju pravne posljedice. Kako se dakle usvaja pozicija Europske unije? Koje su procedure pritom? E, postoji jedna pojednostavljena forma usvajanja međunarodnih sporazuma, a osobito je značeno da te procedure su primjenjive čak i u slučajevima kada Europska unija sama po sebi nije jedna od stranaka e, sporazuma i gdje zemlje članice moraju zapravo usvojiti E, poziciju Europske unije, odnosno umjesto Europske unije. Dakle, tu nam je potrebna jedna, potreban jedan pravni osnov, ali tu bi pravna osnova bio čla, e, članak 121 stavak 9. Čak i tamo gdje je zapravo e, E, potrebna e, jednoglasna odluka i parlament mora biti informiran u svim fazama pregovora. Meni se čini da e, te procedure, odnosno te odluke, tu dolaze do izražaja odluke koje zapravo nisu tehničke, a imaju važne posljedice. Ja potpuno shvaćam potrebu, odnosno prednosti pojednostavljenih procedura o takvim slučajevima i nisam uvjerena da imamo zapravo pravu ravnotežu u ovom trenutku u tom smislu. I mislim da e, bi se moglo razmišljati o tome da se možda treba e, uvesti e, e, kvalificirana većina umjesto jednoglasnog odlučivanja. Mislim da je treća točka bi se odnosila na miješane sporazume gdje su zemlje članice i Europska unija stranke, ali za to ne postoje specijalne e, klauzule unutar e, Lisabonskog ugovora. Tu ima donekle e, postoji donekle fleksibilnost koju je donio Lisabonski ugovor što se tiče na primjer pregovaračkih timova, ali to bi se moglo više upotrebljavati kako bi se kako bi se e, poboljšala struktura pregovaračkih timova, ali e, to je lakše kad se radi o autorizaciji e, potpisa, odnosno zaključenju sporazuma, ali Europski sud je e, odlučio zauzeo stajalište da da predstavnici država članica u okviru vijeća imaju tu ulogu tako da bi da bi tu bile potrebne e, daljnje odredbe koje bi olakšale odnosno pojednostavile i poboljšale procedure pregovaranja e, tih međunarodnih sporazuma. Što se tiče zajedničke sigurnosti obrambene politike, svi znamo da je to e, područje gdje postoje specifična pravila i procedure i tu je Lisobinski ugovor uveo cijeli niz e, promjena. koje su bile neophodne, ali zapravo su e, te, bile teške ja e, se time pozabaviti, mogu pozabaviti kasnije ako to bude e, traženo u raspravi, ali ono što je važno reći je da još uvijek postoji potreba da se ustanove razlike, odnosno granice između vanjskog djelovanja unutar zajedničke sigurnosti i obrambene politike i van tog područja. Ja tu imam sljedeća e, promatranja. Ako uzmemo u obzir način kako sud, Europski sud e, razmišlja o pitanju pravnog osnova, osnova i ako uzmemo u obzir e, preferenciju suda za jednom, e, jednim pravnim osnovom, onda vidimo da pravni osnov koji je uzela komisija, odnosno vijeće, da onda je to vrlo važno e, dovesti u pitanje, odnosno čini se da je zajednička sigurnosna i vanjska politika potencijalno jedno široko područje. Nema e, nekih konkretnih ciljeva, nema jasnih granica za zajedničku, za djelovanje u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike i to zapravo e, znači marginalizaciju tih vanjskih dimenzija e, uključujući i policijsku suradnju. Vrlo je teško izazvati te postavke, a tu postoji cijeli niz primjera kao što je borba protiv terorizma, na primjer e, su sporazum sa Mauricijusom u vezi sa borbom protiv piratstva, e, suđenje u Egiptu e, zbog pronevjere javnih e, sredstava, sve su to primjeri. Dakle, postoji pitanje ograničenja uloge, e, odnosno mjesta koje zauzima zajednička e, sigurnosna i vanjska politika u vanjskom djelovanju Europske unije. E, mogućnosti zajedničkog pravnog osnova su tu, postoje, ali vrlo rijetko ih se koristi. Možda bi bila, bilo dobro razjasniti da to jest pravna mogućnost i da se to e, može češće upotrebljavati. Što se tiče e, onih situacija kad bi TFEU zahtijevao posebnu proceduru. Ja mislim da tu sad imamo pitanje o kojem treba raspraviti i razmisliti. Mislim da bismo također trebali razmisliti o ulozi Europskog suda u zajedničkoj sigurnosnoj i vanjskoj politici, a to je već i gospodin Brok spomenuo e, što se tiče pristupanja Europske unije Europskoj Evropskoj povelji e, o ljudskim pravima. To je bilo jedno od najvažnijih pitanja i mislim da bi ozbiljno trebalo razmisliti o uvođenju Europskog suda e, barem u e, ulozi provjere u takvim situacijama sa pravnog stajališta. time želim završiti sa svojim uvodnim izlaganjem. Mislim da još samo e, za kraj želim reći jedno odnosno želim zapravo pozvati sve nas da razmišljamo na originalan i e, kreativan način. E, ako uzmemo dokument kao što je e, bio na primjer dokument o e, razvoju mislim da bismo mogli više razmisliti o tome kako razviti strateške dokumente strateške inicijative koje e, zajedno usvajaju sve, sve institucije naravno da europski parlament može kao autonomna institucija usvajati takve institucije, ali mislim da bi zajedničko usvajanje takvih ključnih e, politika, vanjske politike bilo zanimljivo e, i da bi bilo zanimljivo razviti, još više razviti tu e, mogućnost. A za to ne bi, sigurno ne bi bile potrebne promjene ugovora. Hvala lijepa. Uh, we normally don't, don't E, ne e, plješćemo normalno pa nemojte misliti da imamo nešto protiv vas. Sada idemo na doktora Seđa Karera iz CEPSA, Europskog centra za političke studije. E, sloboda, sigurnost i pravosuđe je vaša domena. dobar dan. Imam PowerPoint prezentaciju. Hvala lijepa. Dobar dan svima. Veliko mi je zadovoljstvo da e, sudjelujemo u ovoj raspravi. Govorit ću o ključnim temama i izazovima kad gledamo pravosuđe i unutarnju politiku. E, ono na što moramo sada paziti u amandmanima e, sadašnjih i budućih sporazuma. Imamo četiri glavne točke. Prvo, Dati ću vam malo pozadinskih e, e, informacija o pravosuđu i unutarnjoj politici, zatim inovacijama ugovora iz e, Lisabona, sloboda, sigurnost i pravođu, pravosuđe, a sa, onda ću reći što nam omogućava ugovor iz Lisabona, a na kraju ću dati neke točke za razmišljanje o budućim prilagodimo. CEP sada radi na novoj studiji koju je naručio ovaj odbor. E, ovo su preliminarne ideje. A, a kasnije ćemo ulaziti kasnije, dublje u naše istraživanje, pozadina. Pravosuđe i unutarnji poslovi mogu biti vrlo tehnička tema, ali tu imamo vrlo e, škakljiva područja, područja politike, migracije, terorizam, to je spomenuto ovdje. U posljednjih 30 godina ova suradnja, iako je ona vrlo osjetljiva, ona je e, bila vrlo dinamična. Imamo solidnu političku i pravnu osnovu e, na kojima Europska unija ima nadležnosti. Pravosuđe i unutarnji poslovi imaju nekoliko nedostataka. Nemamo na e, odgovornosti, e, tajnost je na dijelu i već smo čuli o, o ovim stupovima e, prvi i treći stup tu imamo pomanjkanje e, transparentnosti u odlučivanju. E, Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove e, ima tu važnu ulogu, a Europski parlament nema nikakvu ulogu, a niti Europski sud nije imao tu mnogo ingerencije kako bi provjeravao validitet akata Unije, valjanost akata. Prema tome, to su demokratski i pravosudni deficiti. E, Lisabonski sporazum je to e, promijenio na bolje, e, maknuo je ove stupove suradnje i formalno je proširio suradnju, načine suradnje zajednice. Imamo poglavlje šest koje uključuje sve te teme, sve, sva ta sve, E, granična kontrola, migracija, azil, e, e, suradnja u civilnim i kriminalnim postupcima. I onda imamo drugi dio ugovor koji uključuje građanstvo i klauzulu o nediskriminaciji. Lisabon je također utvrdio e, pravnu obveznost e, povelje o temeljnim ljudskim pravima Europske unije. Već sam spomenula da prije Lisabona e, Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove je imao ključnu ulogu, a sada je nakon Lisabona Europski parlament su odlučujuća agencija a Europski sud sada ima punu jurisdikciju da e, revidira pravne akte. Ne smijemo zaboraviti e, ni ulogu Europske službe za vanjsko djelovanje koja je također postala važni akter. 2014. E, je bila ključni moment. To je kraj prelaznog perioda od pet godina E, za vrijeme kojeg je Europska komisija i e, Europski sud su imali malo nadložnosti kako bi osigurali da e, države članice ispunjavaju svoje obveze. To je završilo u prosincu 2014. Sada komisija može pratiti provedbu raznih instrumenata koje donose u europskim državama članicama. E, to je e, mnogo e, pojačalo to područje pravosuđa i unutarnjih poslova i promijenilo konfiguraciju budućih razvoja. Kao što sam spomenuo, pravosuđe i unutarnji poslovi su posebno područje. Tu imamo fleksibilnost i mehanizme diferencijacije koji su doveli do rasprava. Recimo opt-outovi, Irska je tu, i to je međunarodno proširilo ove mogućnosti. Pa nisu uključene samo granice i migracije, već i pravosuđe i unutarnji poslovi, um, i policija. Um, članak 36 dozvo, dozvoljava a, e, e, Britaniji da e, ima opt-out na području kaznenog za, kaznenih slučajeva. To postavlja pitanje koje je već prije postavljeno. Da, je, da li je još uvijek moguće? Da li imamo mogućnost da ujedinjen na kraljevina ima tu mogućnost opt-outa da izuzeća na području kaznenog prava. E, drugi izazov Lisabona jeste E, integracija, integracija u nacionalnoj suverenosti. E, e, imamo takozvane klauzule kočnica u, u, kaznenim postupcima gdje države članice mogu u slučajevima gdje smatraju da usvajanje direktive bi utjecalo na osnov na temelje kaznenog prava u normalnom zakonodavnom postupku, onda mogu primijeniti ovu kočnicu. Jo, još jedna diferencijacija e, u Lisabonskom ugovoru je e, mogućnost e, povećane suradnje u, u kaznenim postupcima i u uredu Europskog državnog tužitelja koja će postati e, jedna od važnih funkcija na području pravosuđa i unutarnjih poslova. Mm, e, tu devet država članica može napredovati kao mala skupina. Još jedan izazov. Da li je imamo tu Lisabonske odredbe, e, izuzeće. Koji su izazovi? Prvi izazov koji bih spomenuo je odlučivanje i oblikovanje na e, nivou Europske unije. Europski parlament donosi politike, odlučuje u nekim područjima, ali kako to e, funkcionira u praksi? Da li su e, vijeće i komisija promijenili mišljenje u raspravama sa Europskim parlamentom? Da li parlament djeluje kao suodlučivač u donošenju zakonodavstva. Spomenuto je ovdje, međunarodni sporazumi su e, odličan primjer izazova i praksa, e, to jest prepraka kako bi se parlament uključio od samog početka pregovaranja o međunarodnim e, sporazumima. To je vrlo sporno na području pravosuđa i unutarnjih poslova. Kad gledamo kako E, e, redovna zakonska procedura funkcionira tu. Isto imamo niz pitanja koje trebamo razmotriti kad gledamo e, put naprijed. Prvo, trijalozi, da li tu imamo odgovornost i raspravu o vrlo važnim odlukama i amandmanima. Transparentnost je također još uvijek problem i tu trebamo imati daljnje e, rasprave. Još jedan izazov. Konzistencija i nekoherentnost. Nekoherentno politika nakon ove diferencijacije i e, klauzule o fleksibilnosti. Imamo li e, zajedničko područje zajedničke sigurnoske i vanjske, vanjske i sigurnosne politike? tu imamo e, niz e, dalekosežnih politika koje su e, izuzeća vidimo korištenje takozvane argumenta nacionalne sigurnosti kako bi se ograničila demokratska odgovornost u nizu područja politike recimo na području terorizma E, vladavina prava u Mađarskoj, to je još jedan primjer gdje e, mnogo puta e, čujemo to je nacionalna nadležnost i tako dalje. To, to, to Evropska unija izuzeće da ona ima tu neku ulogu da li e, primjenjujemo načela e, Lisabonskog ugovora u praksi na području migracije, solidarnost i dijeljenje odgovornosti? To postoji u ugovoru u članku 82. E, Kako ta područja stavljam, primjenjimo u praksi? Kako možemo operacionalizirati ta načela? Onda evaluacija politika koja već postoje, kazneno pravo e, i prava osumnjičenika u Europi. To je sada vrlo važna politika koja tu e, Unija ima mnogo nadležnosti. Kako to funkcionira u praksi? Kako države članice e, primjenjuju europski nalog za uhićenje i direktivu o tome? ne znamo. I na kraju, ali vrlo važno, Europska povelja o temeljnih prava, ona, e, pravima, ona je obvezna i ona ima snažan učinak na ono što Europska unija može učiniti, a i parlament. E, veliki broj e, izazova imaju učinak na temeljna prava i to zadire vrlo duboko u ta prava tu imamo fragmentirana područja e, slobode, sigurnosti i pravosuđa. E, čak i e, područja koja su suprotstavljena jedni drugima. I to je nešto što, nas, što parlament treba brinuti. Kako diferencijacija i bolja suradnja djeluje na diskriminaciju i nejednako postupanje s europskim građanima i kako e, Europska povelja slijedi donošenje odluka u Europskoj uniji, čak i unutar ovog parlamenta, kako ona slijedi te odluke i međuinstitucionalne odnose. I posljednji slajd, e, e, buduće prilagodbe. Kako se suočiti sa ovim izazom? više demokratičnosti i transparentnosti u donošenju odluka na u području pravosuđa i unutarnjih poslova. To je e, obveza. Moramo ta, načela također provoditi u praksi. Azil je još jedan primjer i tu se vodi žestoka rasprava o prijedlogu komisije o kvotama i preraspodjeli broja e, izbjeglica u europskim državama članicama kako ćemo primijeniti tu, to dijeljenje odgovornosti ako nemamo e, mjere? Jer e, sada e, imamo dokaze da sadašnji sustav ne funkcionira. Kako primijeniti odgovornost, dijeljenje odgovornosti? Obrana o, temeljnih prava to nije nešto što možemo, možemo uzeti zdravo za gotovo. Kako parlament e, može osigurati da se Europska povelja o temeljnim e, pravima primjenjuje u praksi? Hvala vam lijepa na pažnji. Hvala lijepa, doktor Karera. Sada imamo pola sata za raspravu. Imamo tu i predstavnika Europskog ekonomskog i socijalnog e, vijeća, e, gospodin Žaje, želite i vi uzeti riječ? I, molim, ako želite uzeti riječ, gospodin Žaje, imate riječ. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. E, zastupnici Europskog parlamenta. Ja bih vam zahvalio u ime mog odbora, u ime vijeća što ste me ovamo po pozvali i što bi mogao reći nešto o dva izvješća na u inicijativu. Ja sam e, e, imenovan izvjestitelj od strane vijeća i mi mislimo da ćemo moći usvojiti e, to u sredinom e, rujna. E, ja bih čestitao na radu koji ste obavili u ovom odboru. E, slušao, saslušao sam s velikom pažnjom ova e, izlaganja i mislim da ćemo o tome mnogo raspravljati. Ja sam mislim da ova mješavina pragmatizma, ambicije i pragmatizma će nam omogućiti da bolje iskorištavamo postojeće ugovore e, i što je veliki izazov, e, vrlo zanimljiv izazov. U prvom e, izlaganju ću dati nekoliko komentara potreba produbljivanja socijalne e, komponente. E, podcrtali smo nekoliko puta e, ograničenja ugovora, naročito na području demokracije i odgovornosti, a isto tako i učinkovitosti jer imamo eh, u mnogim slučajevima udvostručavanje institucija što ne garantira uvijek eh, provođenje odluka i često dovodi do eh, važnih nesporazuma. Nema sumnje da moramo poduzeti hitne mjere na području paketa od česti, dvije mjere E, tu trebamo promjene. promjene. E, vrlo, e, nismo mogli nadeći krizu onako učinkovito kako su to očekivali evropski građani. Nije se to događalo na koordiran način. Imamo također mnogo toga učiniti na području konvergencije na području eurozone. Moramo imati više koordinacije i suodlučivanja e, makro i mikroekonomskih e, politika. Moramo se vratiti na metodu zajednice e, na području upravljanja moramo bolje surađivati sa nacionalnim parlamentima E, kako bismo izbjegli Europu koja će e, e, djelovati na dva kolosijeka. Moramo imati također i proračun na području eurozone. Moramo naročito poboljšati odgovornost i transparentnost ali i e, poboljšati socijalnu e, dimenziju našeg djelovanja. E, dva članka ugovora se zanameruju Članak 9 TFU-a koja garantira punu zaposlenost i članak 3 ugovora koja garantira socijalnu i teritorijalnu koheziju u e, Evropskoj uniji. Moramo e, e, kad kad govorimo o rastu i zapošljavanju moramo garantirati svim građanima punu, puno korištenja njihovih prava članak 51 i 53 e, to omogućavaju. Ne smijemo zaboraviti e, važnost e, povelje o temeljnim pravima Europske unije. Kao i u drugim područjima i u ovom okviru u, u ugovoru postoji cijeli niz odredaba koje nam to omogućuju Moramo uključiti socijalne indikatore e, u ovom europskom semestru. Moramo e, imati e, jedan širok program socijalnih akcija kako bismo zaštitili socijalne službe i kako bi imali više programa na području socijalnih problema. I na kraju moramo biti učinkoviti u primjenjivanju načela subsidijarnosti. Moramo također garantirati autonomnost civilnih organizacija na području svih politika e, moramo koristiti eh, okvir eh, pet horizontalnih klauzula u potpunosti. Eh, ovdje ću se zaustaviti, zahvaljujem nam pažnji i još jednom zahvaljujem na prilici da sudjelom u ovoj diskusiji. Hvala lijepa. Gospodin Jelanen. Hvala predsjednice. Imali smo tri e, odlična e, izlaganja mm. Mm, nakon e, rezulta je da vidimo da sa postojećim ugovorom možemo mnogo više učiniti nego što smo do sada činili. To je i rezultat rada koje smo napravili u konventu. Imali smo mnoge propise koji su omogućavali fleksibilnost. Imam dva pitanja e, za e, gospodin e, Pazi je dobro pokazao da je mehanizam sankcija relativno ograničen u Europskoj uniji da moramo pojašati fiskalni kapacitet u eurozoni. Tu se može mnogo toga pokrenuti to je poticaj da se nešto učini što se inače ne radi. ako dobijemo proračun eurozone, onda je pitanje kako ćemo u parlamentu o tome odlučivati. E, da li Repazi ima o tome neke e, ideje? E, a Ehm, mi smo ovdje Europski parlament, a ne parlament eurozone. Kako da onda odlučujemo o proračunu eurozone? A druga primjedba gospođi Kremoni koja je vrlo dobro pokazala da e, imamo demokratski deficit u međunarodnom djelovanju Europske unije. Prije je to bilo e, e, isključivo pravo izvršne vlasti u vremenu interneta je to potpuno drugačije. Sada vidimo e, TTIP je za to primjer da je javnost vrlo budna, da nevladine organizacije su apsolutno mobilizirane i stoga moramo mm, to uključiti u naše mehanizme i postupke. Tu se postavlja i pitanje, kod TTIP-a imamo E, imamo jedan mandat, imali smo raspravu, ali to nije bilo dovoljno. Nismo imali saslušanja, to je bilo u neko ruku pre, previše e, introvertirano. Tu trebamo od početka e, široku suradnju javnosti E, spomenuli ste da kod velikih tema kao što je na primjer razvojna politika da tu, tu moramo djelovati interinstitucionalno dakle više suradnje između institucija e, vanjska politika e, trgovinska politika o, to treba demokratizirati na neki način E, zanima me kako to rade drugi parlament, recimo američki kongres koji je vrlo veliki e, parlament, ali i neki nacionalni parlamenti u Europskoj uniji. Koje nadležnosti oni imaju u usporedbi s nama? Ramon Hauregi. Gospodin Ramon Hauregi, hvala lijepo. E, kao prvo želim zahvaliti svim panelistima na njihovim izlaganju. Imam dva konkretna pitanja koja se odnose na dvije teme za koje smatram da su predmetom e, našeg najvećeg zanimanja kao Europske unije. Ja sam u povjerenstvu koje se bavi istraživanjem situacije sa takozvanim poreznim propisima ili odredbama, odnosno tax rulings kako napredujemo u raspravi o potrebi koordinacije fiskalne politike između zemalja članica, sve češće zamjećujemo da postoje neki sporazum između zemalja i poduzeća i to je u potpunosti suprotno sa onime što mi nastojimo postići. Primjerice, ja sam prošlog tjedna ukazao na činjenicu da su predsjednica i potpredsjednik vlade Belgije posjetili Japan i tamo su obećali japanskim poduzećima jedno rješenje po mjeri ako osnuju svoja sjedišta u Europskoj uniji, a to su upravo područja gdje Europska komisija najavljuje mjere kako bi se to izbjeglo. Dakle, imam jedno pitanje. Imamo pravnu osnovu, imamo li pravnu osnovu u europskim ugovorima kako bismo osnovali jednu europsku poreznu upravu ili fiskalnu upravu koja će se pobrinuti za razmjenu informacija i za transparentnost i borbu protiv iskrivljenja tržišnog natjecanja između zemalja Europske unije. Imali prostora i pravne osnove za tako nešto, zato jer Mislim da bi to bila i logična posljedica direktive Moskovi Si. To nam je potrebno kako bismo uskladili razmjenu informacija između zemalja članica. Drugo pitanje upućujem gospodinu Kareri. Naš glavni izvor zabrinutosti je terorizam borimo se protiv jednog zajedničkog problema koji ima iste korijene i iste organizacijske ustroje i napada sve nas u Europi. To traje više od deset godina, tu mislim na 2004. godinu i ono što se dogodilo u Španjolskoj i zatim kasnije u Londonu i u Belgiji. Dakle, tu vidimo istu potku a ne postoji jedna europska policijska organizacija. Zato želim pitati, postoji li možda neka pravna osnova u ugovorima za europsku policiju. Tu ne mislim na Europol ili Eurojust, jer nam je to potrebno za borbu protiv terorizma. Dakle, ne međunarodna suradnja, nego europske policijske stage. Dakle, postoji li neki temelj u ugovorima koji, može dati na, eh, koji se može dati na ove probleme, na ova pitanja. Hvala riječima Mercedes Breso, hvala. I ja želim zahvaliti našim stručnjacima koji su iznijeli brojne zanimljive sugestije za naše izvješće. I ja imam dva pitanja. Prvo je upućeno gospodinu Repaziju, a odnosi se na Pitanje fiskalne sposobnosti i proračunskih kapaciteta eurozone ili Europske unije u cjelini. To je svakako moguće u okviru pojačane suradnje, no kada vi govorite o pojmu fiskalno, jasno je čemu se govori, odnosno o proračunskim kapacitetima koji bi trebali biti povezani sa fiskalnim e, kapacitetima, ali jedan proračun eurozone, ako se tu primjenjuje pojačana suradnja i ako se onda raspolaže proračunom koji ima i malo prostora za disanje, da se tako izrazim, dakle mogućnost E, dodatnog zaduživanja ako imamo jednake i prihode i rashode. Dakle, je li moguće unutar okvira proračuna i e, i ugovora tako nešto i je li to moguće unutar strukturirane suradnje ili bi to iziskivalo izmjene i dupone ugovora. Zatim, želim pitati druga dva stručnjaka sljedeće. Kao što je rekao prethodni govornik, u ovom trenutku europski građani su svakako zainteresirani za obranu od domaćeg terorizma i od terorističkih, ali ne samo terorističkih napada koji se događaju na međunarodnoj razini. To je važno i europskim građanima, ali i građanima zemalja s kojima imamo različite sporazume o suradnji. kako se unutar okvira ugovora može ustrojiti jedna strukturirana suradnja koja bi vodila u istom trenutku računa o tim trima pitanjima, dakle o vanjskoj politici, obrambenoj politici koje očito jesu vrlo različite, dakle zajednička obrambena politika znači da ćemo postupno objediniti barem jedan dio našeg obrambenog potencijala i naših vojski, ali s time svime je povezana i sigurnosna politika, dakle domaća sigurnosna politika, zato jer je sve teže razlikovati između obrambene i sigurnosne politike, budući da se agresija različito očitava u našim zemljama. Dakle, kako bismo mogli ostvariti jednu strukturiranu suradnju u tim eh, trima područjima ili barem eh, u području obrambene i sigurnosne politike? Hvala, Richard Corbett ima riječ. Čini se da jedino socijalisti žele sudjelovati u ovoj raspravi, barem su to do sada činili. Imam dva pitanja, ako smijem. Naravno da ću odmah zahvaliti svim stručnjacima što su nam dali toliko materijala za razmišljanje. E, imam pitanje za gospodina Repasija. Vi ste rekli da je gospodarska unija zapravo međuvladina unija. Ne utječe li na e, to ono što mislite o, monetarnoj uniji? Niste li mislili na fiskalnu uniju kao na međuvladinu uniju? Zato jer imamo ključne instrumente gospodarske politike na nadnacionalnoj razini, imamo jedinstveno tržište, imamo zajedničku politiku tržišnog natjecanja, imamo zajedničku trgovinsku politiku, imamo zajedničke odredbe o zaštiti potrošača i sve ostale zajedničke propise koje smo donijeli upravo u svrhu ostvarenja jedinstvenog tržišta. Dakle, to su sve ključni aspekti gospodarske politike koji se provode na nadnacionalnoj razini. No, kada je riječ o fiskalnoj politici, situacija tu jest drugačija, no mi smo postavili na nadnacionalnoj razini određena pravila, ali veliku većinu fiskalne politike provode zemlje članice zato jer napokon 98% javnih rashoda odvija se na nacionalnoj razini. Proračun Europske unije je e, dva, predstavlja 2% javnih rashoda i kako bismo, e, kad bismo čak i to ili udvostručili ili učetverostručili, sve bi bilo ipak bilo e, na nacionalnoj razini. I trebamo zapravo odrediti pravila ponašanja za zemlje članice kada je riječ o zaduživanju i deficitu i onome što bi se moglo preliti u druge zemlje članice, no pojedinim zemljama bi trebalo ostvariti određeni prostor za diskreciju kada je riječ o rashodima za obrazovanje, mirovinsko osiguranje, obranu i također trebalo bi im ostaviti prostora i za odluke o oporezivanju i o rashodima u određenim parametrima. Sigurno je to ispravni postupak, no moglo bi se ipak reći e, da bismo mogli imati određeni fiskalni kapacitet na razini eurozone, ali onda kamo bi trebalo usmjeriti ta sredstva, na što želimo trošiti ta sredstva, ne na nacionalnoj razini, ne na europskoj razini, nego konkretno u eurozoni. Nije li zapravo to sposobnost eh, pozajmljivanja i posuđivanja na europskoj razini koju treba e, pojačati ili možda sposobnost izdavanja obveznica što bi bilo možda korisnije za zemlje članice? Evo, to je moje pitanje gospodinu Repasiju. Zatim imam e, drugo pitanje za gospodina Carreru. Vi ste u svojoj prezentaciji čvrsto ustvrdili da građani imaju, odnosno uživaju različita prava ovisno o tome gdje se nalaze. Da, no, ne bi li sva prava trebala biti identična bez obzira na to gdje se nalazite? Evo, navest ću dva primjera. Ako se nalazim u Belgiji, moram uvijek sa sobom nositi osobnu iskaznicu ili putovnicu. I isto vrijedi i za čitav niz drugih zemalja. Ako sam u Nizozemskoj ili u Velikoj Britaniji ili u Irskoj, je takva obveza ne postoji. Moja su prava drugačija ali to nije suštinska razlika koja bi iziskivala usklađivanje na europskoj razini. Kada bih bio homoseksualac, mogao bih sklopiti brak u brojnim zemljama članicama, ali recimo u svojoj vlastitoj zemlji u Ujedinjenoj kraljevini kada bih bio homoseksualac e, mogao bih sklopiti e, brak u svim dijelovima Ujedinjene kraljevine osim u Sjevernoj Irskoj. Čak dakle se prava razlikuju unutar iste zemlje članice. To je možda vrijednost žaljenja u tom e, konkretnom slučaju, ali evo to ne znači da svi imamo ista prava u Europskoj uniji ili E, dakle, vrijedi li to samo za ona prava koja su ugrađena u povolju o temeljnim pravima i koja proizlaze iz Europske konvencije o ljudskim pravima? Dakle, to ne mora vrijediti za svako pojedino pravo. Evo, ispričavam se kolegama. Morat ću otići u 11.15. E, želim se ispričati drugim e, govornicima, zato jer ćemo drugom prilikom morati govoriti o ludostima britanskog premijera. Uh, Hvala, Richarde. Želi li još tko uzeti riječ? Evo, dakle, u ime jednih nesocijalista ja želim uzeti riječ i postaviti nekoliko pitanja. Koje su granice fragmentirane Europe? Jer Giffer Faustat je naveo sve one Europe koje postoje. Postoje li neke granice toga? neka konačna granica. Zatim drugo, govorili ste o pomicanju prema redovnom zakonodavnom postupku unutar ugovora i možete li možda to bolje objasniti? Želimo li imati kvalificirano e, veći, kvalificiranu većinu u odlučivanju više nego jednoglasnosti. Zatim, e, moje sljedeće pitanje je zašto je provedba toliko loša? Znamo koji su tu politički razlozi i razlike u apetitima zemalja članica, ali nije li možda nešto pogrešno postavljeno u ugovorima, u zakonima ili nešto loše sročeno mm, i mm, ne stavljali smo možda dovoljno naglasak na bolju provedbu i mislim da je gospodin Repasi spomenuo mogućnost korištenja međuinstitucionalnih sporazuma za daljnje napredovanje ka boljem iskorištavanju potencijala koje nudi ugovor. Možete li možda bolje pojasniti kako možemo iskoristiti međuinstitucionalne sporazume za e, bolju provedbu zakonodavstva i bolju primjenu postojećih ugovora? Bismo li možda mogli u okviru postojećih ugovora spojiti neke ovlasti, recimo predsjednika vijeća, predsjednika komisije, euroskupine, recimo potpredsjednika e, komisije za eurozonu, bili to bilo moguće u okviru postojećih ugovora? Ako nitko drugi ne želi riječ, onda ću dati riječ našim stručnjacima u redoslijedu koji žele. Profesor Pasić će započeti s odgovorima. Hvala vam lijepa. To je bilo doista mnogo pitanja. Započet ću od početka s pitanjem gospodina Jo Lajnena o tome tko odlučuje, dakle Europski parlament ili parlament eurozone. Imam vrlo jasno mišljenje o tome koje se temelji na e, trima tvrdnjama u ugovorima. Dakle, euro je valuta Europske unije. Zatim drugo, vijeće predstavlja zemlje članice. Treće, Europski parlament predstavlja europske građane. Ako to spojimo, onda je odgovor jasan. Europski parlament u svom punom sastavu ima ovlasti treba odlučivati i o fiskalnom kapacitetu eurozone. Zašto? Ja sam Njemac koji živi u Nizozemskoj i glasuje za Europski parlament. Nisam e, urednik Dicajta, dakle mogu glasovati samo u jednoj zemlji ili to, e, u zemlji porijekla ili u zemlji u kojoj imam boravište. Ja bih radije glasovao u Njemačkoj i birat ću jednog e, zastupnika iz Njemačke iako sam prijavljen u Nizozemskoj i tamo plaćam porez. Dakle, to nije eurozona i to isto se odnosi na europske građane koji žive izvan eurozone, ali u Europskoj uniji. Dakle, to je odvojeno od zemalja članica i također mi moramo odvojiti svoj način razmišljanja od e, nacionalnosti i građanstva. Nacionalnost je nacionalna, a građanstvo Europske unije je paneuropsko. Dakle, ne možemo tražiti postojanje drugog parlamenta za eurozonu zato jer je eurozona jedna manja skupina zemalja članica. Ne, Europski parlament zastupa europske građane i treba dakle odlučivati u punom sastavu. Ako postoji potreba za nekim snažnim e, zastupanjem e, članova parlamenta iz određenih zemalja članica, Europski parlament uvijek može iznaći unutar samoga sebe praktična rješenja, recimo osnivanjem jednog pododbora koji se sastoji od određenih zastupnika. No ja ne bih rekao da Europski parlament eh, bi se trebao odreći svog prava odlučivanja o europskim poslovima i također o euru kao valuti Europske unije. Zatim, drugo, pitanje o poreznim propisima. To je doista zanimljivo zato jer tu postoji ogroman potencijal što se može već učiniti i što bi se moglo učiniti unutar ugovora. Ne razgovara se mnogo o tome kada je riječ o dimenziji državne pomoći. Dakle, e, imamo već e, tijelo koje je nadležno za tržište natjecanje i sadašnje stanje se temelji na državnoj pomoći i nadzor te pomoći je jedini e, slučaj u kojem imamo nadnacionalni nadzor i također provedbene moći od strane jedne europske institucije. Kad smo vidjeli E, kada je bila riječ o općim gospodarskim interesima, vidjeli smo da je komisija iskoristila svoje povlasti za usmjeravanje politika zemalja članica u, cilju općeg interesa i to se isto može iskoristiti u slučaju poreznih odredaba i tih sporazuma. Komisija bi trebala biti stroža po tim pitanjima. I ono što me uvijek zapanjuje je činjenica da je komisija pokrenula postupak za kršenje ugovora kada je riječ o poreznim pitanjima i već 15 godina imamo niz odluka Europskog suda o temeljnim slobodama, ali nemamo mnogo toga o pravu državne pomoći. Tu imamo taj jazan, ne znam je li komisija nešto o tome e, do sada govorila, ali Europska komisija ima prostori ovlasti da bi iskoristila te porezne ovlasti i u slučaju državnih subvencija. Ako želimo imati pravo pravu europsku poreznu upravu, to je moguće u okviru sadašnjih ugovora kada je riječ o izravnom e, oporezivanju. Temelj bi bio članak 115. no problem je jednoglasnost u vijeću i samo savjetodavno pravo Europskog parlamenta i u Mm, pitanju je praktična provedba jer ona podrazumijeva jednoglasnost u vijeću, no na temelju članka 115. imamo usklađivanje ovlasti, možemo osnovati jedno e, tijelo i možemo imati i prisilna sredstva kojima će raspolagati to tijelo. Dakle, na temelju sadašnjih ovlasti možemo otići i dalje ako postoji politička volja, naročito u vijeću za tako nešto kada je riječ o pozemljivanju i posuđivanju. Ugovor to ne zabranjuje kao takvo za europski proračun, no jasno nalaže da Europska unija ne smije biti u dugu. Naravno, usklađivanje tih načela je osjetljivo pitanje, no teoretski govoreći to može biti pozamljivanje i posluživanje i to me dovodi do pitanja gospodina Korbeta. Kao prvo, dopustite mi jednu kratku opasku o gospodarskoj politici i mojem viđenju iste. Dakle, govorim o Europskoj monetarnoj uniji i gospodarskoj monetarnoj uniji i onome što podrazumijevamo u okviru poglavlja o e, gospodarskoj monetarnoj uniji. No, možemo iskoristiti i e, čvrsto pravo, imamo E, i pravnu osnovu za porezni zakon, za e, društveni zakon i e, također imamo i jedinstveno tržište i zahvaljujući tome možemo imati pravo usklađenje na temelju tog čvrstog prava koje nam omogućuje korištenje i redovnog zakonodavnog postupka. No tu parlament ovisi o prijedlogu komisije i onda se može postaviti pitanje zašto nema takvih prijedloga da se ide korak dalje. Postoje određena područja koja nisu obuhvaćena tim nadležnostima i to potpada pod metodu koordinacije i tu treba vidjeti kako možemo povećati ulogu parlamenta u toj koordinaciji i također provedbu. Kada govorimo o provedbi, ja bih predložio um, financijske poticaje, dakle, to sam iznio u svojem izlaganju i tu dolazimo do srži pitanja, dakle, um, hoćemo li imati izravnu financijsku pomoć ili um, neki instrument e, pozemljivanja i posuđivanja i što je bolje. Pa to je e, više političko nego pravno pitanje. Sada sa fondom EFSI i Junkerovim planom poduzimaju se prvi koraci programa financijske pomoći i čini se da je lakše progurati financijsku pomoć nego drugo rješenje i Vidjeli smo kod obveznica da sporazum još nije postignut i da komisija još nije ništa učinila. Postoje neke projektne obveznice, ali vi sigurno mislite na nešto veće što bi omogućilo članicama da E, doista ostvaruju pozemice i posudbe. To nije jedna općenita tvrdnja, ali e, vidite da postoji neravnoteža u političkim odlukama zakonodavaca Unije. Dakle, s jedne strane nema političke da volje da se krene u drugom smjeru, a ako imamo, e, ako sagledamo međutim bankovnu uniju, imamo tu de facto euro obveznice, zato jer zemlje članice se uživaju jednak status kada je riječ o vrijednosnicama u europske bankama. Dakle, trebali bismo uskladiti svoje fiskalne propise i propise o bankarstvu u Europskoj uniji i e, razlikovati to u slučaju vrijednostima i vrijednosnica ili imati jedan instrument za pojedavljivanje i posuđivanje na kraju, odnosno e, euro obveznice. I e, kada e, je riječ o pitanju gospođe Hübner o granicama, zašto nije dobra provedba, pa kriza je e, rasvjetila činjenicu da je privatna, e, odnosno provedba sa privatne strane u potpunosti propala. Dakle, tržište je pretpostavilo da sve zemlje u eurozoni imaju isti rizični e, profil kao i Njemačka i zbog toga E, su se tako i ponašale, iako su postojale razlike u nacionalnim fiskalnim politikama. Dakle, provedba u privatnom e, segmentu koja je od temeljne važnosti je bila potpuno i promaša i to tek sada uviđamo. Dakle, ovo ideja prokazivanja i e, privatne provedbe je išla ruku pod ruku na neki način, ali nije bila uspješna zato jer tržišta nisu odradila posao. Zatim imamo sankcije. Sankcije su ograničene na novčane sankcije. Postoje, tako, jesu li se ikad e, koristili e, kamatni polozi u, povijesti čak i e, pakta o stabilnosti i rastu? jer kad neka zemlja članica je u gospodarskim problemima, financijske, odnosno novčane sankcije su beskorisne, nemaju smisla i zbog toga postoji loša provedba, što nije toliko povezano sa pravom niti sa e, ugovora, nego se odnosi na pogrešne pretpostavke kada je bila riječ o ponašanju financijskih tržišta i o korištenju novčanih sankcija. I na kraju međuinstitucionalni sporazumi. Mislim da oni mogu mnogo toga učiniti bez izmjena i dopuna ugovora. Ako sagledamo naročito koordinaciju gospodarskih i fiskalnih politika i proračunski nadzor, Uvijek vidimo da imamo prijedloge i preporuke komisije koje započinju cijeli postupak, iako je vijeće jedino tijelo koje može odlučivati o tome. No što komisija čini prije usvajanja prijedloga? To ovisi o komisiji. I tu možemo uključiti postupak suodlučivanja prije usvajanja prijedloga komisije i neku vrstu de facto obveze kao što postoji za e, izvješćima o zakonodavnoj inicijativi, odnosno tu Europski parlament može odlučiti e, o jednoj rezoluciji koja se upućuje komisiji, koja se tiče nacrta prijedloga i komisija ima obvezu prihvatiti te amandmane ili barem Europskom parlamentu treba objasniti zašto ih odbija i to već jača ulogu Europskog parlamenta unutar postojećeg okvira bez potrebe da se izmjeni išta u ugovoru i time se može iskoristiti međuinstitucionalne sporazume. Dakle, treba razmotriti što se događa prije nego što se neki prijedlog osvoji u kolegiju Europske komisije i to treba urediti međuinstitucionalnim sporazumom između komisije i parlamenta. I posljednje pitanje, može li se spojiti neke nadležnosti unutar ugovora, ako eh, jednu nadležnost ima jedna te ista osoba, naravno da je to moguće, no postoje i određene poteškoće s time u vezi. Predsjednik eh, Ekofina recimo mora biti ministar financija iz Euroskupine zato jer to treba biti ista osoba i to isključuje čitav niz zemalja. Eh, mislim da ne bi bilo pravo rješenje tako postupati i ja ne bih predložio da se razmotri tako rješenje zato jer to isključuje još veće broj zemalja koje nisu u eurozoni. Hvala. Elmar je htio uzeti riječ. Imam dodatno pitanje, e, pitanje pojačane suradnje u, na području unaternjeg tržišta. E, tu trebamo većinsko odlučivanje to je tako ograničeno i svjesno jer nećemo e, dovesti do fragmentiranja unutarnjeg tržišta. U praksi e, vidimo da ministarska vijeća sve više e, ne donose odluke. Oni se dogovaraju da neće imati više većinsko odlučivanje, već konsenzus, e, sa, da, to jest jednoglasje. Imamo situaciju da e, je to većinsko odlučivanje e, isključeno iz prakse. Ono se izbje, izbjegava u praksi uključujući i e, vijeća za financije, ministarsko vijeća za financije. E, tu se ne koriste odredbe e, ugovora. Dakle, će se korištenje većinskog odlučivanja. Tu se potpuno slažem s vama. Ja bih želio da e, tu parlament e, jasno dođe sa nekim prijedlogom o unutarnjem tržištem i nadležnosti unutarnjeg tržišta. A onda vijeće je tu nešto izrezalo i to metnulo u međunarodni sporazum gdje se e, zahtjeva jednoglasje. Tehnički gledam je time vijeće odbilo prijedlog komisije isključilo je jedan dio. To se ne može tako. E, komisija ima monopol inicijative ili će odbiti e, cijeli prijedlog, e, onda parlament može reći mi ga ipak želimo. A vijeće ne može tako djelovati. Ni komisija, ni Europski parlament nisu uključili postupak kršenja postupka kako bi podsjetilo vijeće na njegovu ulogu. To je presedan. Tu imali smo slične slučajeve da se prebacilo pravo većinskog odlučivanja na jednoglasno odlučivanje. E, u, rečeno je u jednom intervju da se to neće prihvatiti, da Možemo međutim utvrditi da u, u oba slučajeva parlament nije podigao tužbu. E, parlament mora ići na Europski sud e, jer e, i tužiti zbog kršenja postupka izbjegavanje većinskog odlučivanja. Profesor Kremona ima riječ. Thank you very much. Hvala. Ovo je bio zanimljiv niz komentara i pitanja. Hvala. Osvrnut ću se na početku na pitanje demokratskog deficita i vanjske politike i kako to možemo riješiti. Slažem se da u doba interneta vidimo da se civilno društvo sve više uključuje u raspravu o sporazumima koji su predmetom pregovora i moramo razmisliti o načinima na koje ćemo povesti računa o tome i znači odgovarajuće institucionalne mehanizme za to. Mislim da bi bilo korisno razmisliti o formalizaciji rasprave o potencijalnim sporazumima ili o širim zakonodavnim strategijama kada je riječ o vanjskim partnerima i to prije zadavanja mandata. Mislim da je važno održati takvu raspravu u parlamentu, a i izvan okvira parlamenta, čak i prije nego što se usvoji mandat. Nakon davanja mandata i početka pregovora onda se razvija takva dinamika u širem društvu što treba ipak izbjeći. Mislim da to ne bi iziskivalo izmjenu i dopunu ugovora. Mogli bismo recimo dogovoriti zajednička strateška usmjerenja vanjske politike, naročito kada je riječ o zakonodavnim pitanjima. I mislim da treba pohvaliti komisiju zbog načina na koje je objelodanila svoje pregovaračke stavove u TTIP-u. No, to se moglo dogoditi možda i ranije. Osobno ću se sada na pitanje terorizma i spajanje instrumenta vanjske politike obrambene politike, sigurnosne politike i pravosuđa i unutarnjih poslova. To je doista teško pitanje jer jasno je da želimo zagovarati jednu dosljedniju politiku koja bi spojila sve različite instrumente kojima raspolaže Europska unija. To bi bilo svakako nešto što bi trebalo pozdraviti, no dvije napomene kao prvo. Trebamo razlikovati ono što potpada pod pravosuđe i unutarnje poslove i ono što potpada pod sigurnosnu, obrambenu i vanjsku politiku, a to nije jednostavno. Naravno, postoje i određene institucionalne implikacije koje su doista ozbiljne, naročito kada je riječ o parlamentu. Tu praksa pokazuje da postoji problem. sud razmatra mogućnost sigurnosti e, Europske unije i da se ista podvede pod e, pravosuđe i unutarnju politiku, a da se pitanje vanjske sigurnosti podvede pod vanjsku e, i sigurnosnu politiku, ali ne možemo razlikovati vanjsku i unutarnju sigurnosnu politike Europske unije, a terorizam, naročito kada je na našim vratima, je jedan od takvih slučajeva gdje to nije moguće. I sve to otežava činjenica da postoji ovakav institucionalni ustroj u zajedničkoj eh, vanjskoj politici, u zajedničkoj eh, sigurnosnoj i obrambenoj politici i to je doista problematično i moglo bi se možda iznaći rješenje kada bi se nastojalo uvesti usklađenost odlučivanja u tim područjima i znam eh, da će mnogi reći da to nije moguće, da se nikada neće dogoditi, ali trebamo ponekad reći što je poželjno. Dakle, treba uskladiti praksu donošenja odluka u zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici i u pravosuđu i unutarnjim poslovima, jer su to pitanja kojima, kojima se bavimo sada. I to naročito vrijedi za uključivanje parlamenta u cijeli proces, jer neki misle da to nije moguće. No, kao što je i slučaj sa uključenjem suda u proces, mislim da to treba promijeniti i to, to bi omogućilo veću dosljednost u donošenju politika i odluka, a time se ne bi žrtvovala demokratska legitimnost odluka koje se donose. To mi se čini važnim. Također ste postavili pitanje o pojačanoj suradnji i stalnoj strukturiranoj suradnji. Naravno, ova potonja je prilika koju nam daje Lisabonski ugovor, a koja nije iskorištena i o tome valja razmisliti. Pojačana suradnja u zajedničkoj sigurnosnoj, vanjskoj i obrambenoj politici je također uvođen e, ugovorima, ali također nije iskorištena. Postoje neki neformalni oblici suradnje unutar zajedničke sigurnosne i vanjske politike koji jesu primjer pojačane suradnje, odnosno neke misije, e, prirodno zahtijevaju uključivanje određenih zemalja članica, tako da to na neki način djeluje. Postoji jedna mogućnost o kojoj možda valja razmisliti. Profesor Carrera zna više o tome, ali kada je riječ o legalnoj migraciji, provedeni su zanimljivi pokusi, mogli bismo to tako nazvati, međunarodnih sporazuma u obliku memoranduma o razumijevanju, dakle prilično neformalnih sporazuma koji su okupili treće zemlje, Europsku uniju i neke zainteresirane zemlje članice. I mislim da bi se takav oblik suradnje mogao iskoristiti na drugim područjima, ne samo u slučaju migracije, nego i u suzbijanju terorizma i u rješavanju problema e, zila i ilegalne migracije, možda čak i više nego što je to do sada bio slučaj. Evo, to je jedan model o kojem valja razmisliti, odnosno okupiti zainteresirane zemlje članice i druge e, treće zemlje u regiji i Europsku uniju kao potpisnice takvih sporazuma ili memoranduma. Da se osvrnem još na pitanje gospođe Hübner e, o granicama fragmentirane Europe. Nemam odgovor na pitanje dokle to može ići prije nego što se Europska unija raspadne. I to je na neki način retoričko pitanje koje ipak valja postaviti. No, reći ću sljedeće. Pri osmišljavanju različitih e, varijacija opt-out klauzula i tako dalje. Ne razmišlja se mnogo o implikacijama toga po vanjsku politiku. I također to vidimo kod protokola 21 i opt-out klauzule e, Velike Britanije u pravosudnoj i e, unutarnjoj politici. E, što se događa kad imate jednu takvu klauzulu o pravosudnoj i e, unutarnjoj politici u jednom širem sporazumu o razvoju i o pridruživanju? I tu postoje doista stvarni problemi kada je riječ o vanjskom jedinstvu Europske unije ako imate više struke klauzule o izuzeću. To je cijena koju moramo platiti i nije riječ samo o unutarnjoj fragmentiranosti koliko god ona bila važna, nego i o jedinstvenosti Europske unije prema trećim zemljama, prema van. I to se nadovezuje na posljednje pitanje o kvalificiranom većinskom glasovanju. Pa ja nisam zagovornica češće primjene toga, naročito kada je riječ o vanjskoj i obrambenoj politici. Ja e, sam za veću konvergenciju odlučivanja u drugim političkim područjima, ali već imamo e, konstruktivnu suzdržanost i to se ne koristi baš previše i postoje razlozi za to. Naime, e, ako imamo vanjsku politiku na visokoj razini, onda je bitno imati jedinstveni stav Europske unije i to ima daleko veću težinu ako je to zajednički stav svih zemalja članica, ako se možda mora platiti određena cijena u, u smislu toga do koje visine taj sporazum može ići. Dakle, mislim da je kvalificirano većinsko odlučivanje nešto o čemu treba ipak razmosliti i u drugim primjerima i drugim političkim područjima. Nažalost, nemamo dovoljno vremena. da, uzmite si svo vrijeme za odgovore, ali ipak imajte na umu da nemamo baš previše vremena. Puno hvala. Samo kratko nešto o ovome što je rekla gospođa Kremona. E, strukturirana suradnja i konvergencija između vanjske i unutarnje politike jest nešto što treba postići, ali pitanje je pod kojim uvjetima. Kad kada je nedosvjetnost nužna? kada se, na primjer, naglasak stavlja na vladavinu prava implikacije istoga. Kada imamo različite e, politike, onda imamo sustav uzajamne kontrole koji je nužan kako bi se održala demokratičnost. Prema tome, to je nešto što moramo osigurati na razini EU-a kako ne bismo podrivali određena načela. A jednako tako e, treba vidjeti u kojem smjeru kreće Europska unija i glavno je pitanje pod kojim uvijek uvjetima. Drugo pitanje je vezano uz prava. Trebaju li sva prava trebati biti identična? Ovo jest važno pitanje kada govorimo o slobodi kretanja u Europskoj uniji i slobodi kretanja europskih građana unutar EU-a. Tada vidimo građanstvo unutar EU-a na dijelu i to je pitanje zaista važno. Ujedinjena kraljevina je primjer gdje imamo naglasak na provedbi i na ovrhama vezanima uz presude kazanih sudova. Prema tome imamo mogućnost da se nekoga prisili da se preseli u drugu državu, što znači da mu se uskraćuje pravo na slobodu kretanja, koje bi moglo biti drugačije od prava građana iz drugih država članica. Naime, mi kada idemo iz jedne u drugu državu članica, očekujemo da ćemo imati jednaka prava, bez obzira na svoje državljanstvo, nacionalnost i tako dalje. To je nešto što moramo imati uvijek na umu. I konačno, nešto o granicama fragmentirane Europe. Pa možda bi granica trebala biti prava građana. Kada njih podrivamo, moramo se postaviti pitanje što to uistinu znači. Hvala. Hvala vama, a sada molim gospodina Pereiru da krene sa sljedećim panelom. Izvolite. So, <clears throat> let's continue. Good morning to you all. Um, Možemo nastaviti. Kao što već znate, sada ćemo naglasak staviti na demokratičnost, odgovornost i institucionalni ustroj Europske unije. Naši gosti, stručnjaci su dr. Antonio Padoa Šiopa sa sveučilišta u Milanu, s nama je također i profesor Kristijan kalies sa Freie Universität Berlin i na kraju i gospodin Andrew Duff, bivši parlamentarni zastupnik ovdje i član AFKOA. Evo, odmah krećemo sa izlaganjima, izlaganjima stručnjaka. Kao što sam najavio, prvi govornik je dr. Padoa Šiopa. On je završio pravo 1961. godine i nakon toga postao profesor na sveučilištu u Padovi. 1979. postao je profesor predavao je srednjovjekovnu i suvremenu povijest na sveučilištu u Milanu, a također je predavao pravo od 1989. do 1999. Profesor Padao Šiopa, izvolite. Hvala komisiji i hvala Europskom parlamentu, odnosno odboru AFKO, što su me pozvali. Danas sam zaista prepun emocija pratim rad Europskog parlamenta ne od kada je rođen, već od kada je začet, još 70. godina, kada nije postojao Europski parlament sa izabranim predstavnicima. Tri izvjestitelja iz odbora AFKO su nam već opisali kakva izvješća će sastaviti. Mislim da je to vrlo korisno polazište. Moramo se baviti izazovima koji su pred nama i doći do određenih zaključaka, te vidjeti što nam to postojeći ugovori dopuštaju činiti. Ti izazovi, ukratko rečeno, su barem trojaki. Kao prvo, unatoč energičnim politikama ECB-a euro nije u potpunosti siguran. Postoje rizici koji bi mogli ugroziti cijelu arhitekturu, odnosno ustroj Europske unije, a prijete euru. Osim toga, tu je i vrlo velika kriza zapošljavanja. Ona je upravo stravična. Najnoviji podaci nam pokazuju da će nezaposlenost ostati na otprilike 10% općenito, međutim među mladima će biti 20% i u budućnosti, ne samo danas. To je situacija koja je neprihvatljiva neprihvatljiva je ne samo e, kao društvena pojava, već se moramo podsjetiti i na ono što stoji u devetom članku ugovora o Europskoj uniji. U tom članku stoji da je cilj EU-a puna zaposlenost. Kao treće, po prvi puta nakon 60 godina mira, čak je i sam mir u Europi ugrožen. Ne samo zbog izazova s kojima se suočavamo na Mediteranu i u Ukrajini, već i zbog prijetnje terorizma. To su tri strašne prijetnje kojima se moramo baviti i moramo se zapitati što možemo i što ćemo trebati učiniti. Ja mislim da e, ne bismo trebali biti prestrogi u pogledu nacionalnih proračuna. Jednako tako što se tiče e, postupka prekomjernog deficita, to bi mogao postati prevelik teret za buduće generacije. Prema tome, mi pratimo politiku na temelju koje bismo trebali usmjeravati one zemlje članice kojima ne ide dobro u pravom smjeru kako bi postigle ciljeve iz Maastrichta. I to jest korektna politika. Politika koja je u redu, ali nije dovoljno dalekosežna. Naime, nakon sedam godina trajanja financijske krize možemo ustvrditi da tu bolest nikako ne možemo zalječiti i da se još uvijek suočavamo s teškoćama eura, rasta, zapošljavanja i tako dalje. Te teškoće ne nestaju i moramo nešto učiniti, a očito je da nam nešto nedostaje. Postoji Junkerov plan i on ide u pravom smjeru. Moram sada naglasiti da Junkerovog plana ne bi niti bilo da nije bilo izbora 2014. Ti su izbori postavili pretpostavke za jednu strukturu parlamentarne demokracije na europskoj razini koja se temelji na dvostrukoj legitimaciji parlamenta i država članica. To ne bi bilo moguće i to je jedan suštinski napredak koji je ostvaren europskim ustavom, to je riječ koju ću koristiti i koji treba istaknuti. Što nedostaje? Nedostaje mnogo toga, ali kada je riječ o gospodarstvu nedostaje drugi stup upravljanja, postoji nadnacionalna valuta, no još u nekoj dovoljnoj mjeri ne postoji europsko gospodarsko upravljanje zato jer ne raspolažemo dostatnim resursima i zato što je mehanizam donošenja odluka još uvijek je utemeljen na, e, na međuvladinim dogovorima. Također, Junkerov plan se okreće privatnim ulaganjima, a znamo da privatnici nisu dobrotvorne ustanove, nego ulažu tamo gdje postoji mogućnost povrata na ulaganje i tu e, izostavljamo čitav niz važnih javnih dobara koje su bitna građanima i te se javne usluge i javna dobra mogu ostvariti samo zahvaljujući javnim ulaganjima. Tu mislim na zaštitu teritorija, na valorizaciju kulturnog nasljeđa, na neka područja temeljnog istraživanja i na same alternativne izvore energije. Tu su potrebni europski resursi, europska sredstva i europsko upravljanje. Ne smijemo zaboraviti da koordinacija ne znači upravljanje. To su dvije različite stvari i to treba snažno naglasiti. Kada je riječ o obrani, Moji prethodnici su rekli da nju podržava tri četvrtine građana, a osim toga ona bi iziskivala i manje troškove po građane. Dakle, nema nikakvih razloga za nestvaranje jedne zajedničke obrambene politike među onih, između onih zemalja koje to žele. Ne možemo ništa nametnuti nikome. Što možemo učiniti u okviru ugovora? O tome je dosta rečeno već danas, tako da ja neću duljiti, nego ću samo reći da kada je riječ o obrani, strukturirana suradnja može biti vrlo snažan instrument. Kada je riječ o gospodarstvu, pojačana suradnja se ne koristi u dovoljnoj mjeri, ali ona može imati ogroman potencijal, a to uključuje također i ulogu Europskog parlamenta u čitavom procesu, jer temeljem članka 333. koji je već spomenuto, moguće je jednoglasno odlučivanje među onim zemljama koje sudjeluju u pojačanoj suradnji i one na taj način mogu odlučiti o osvajanju redovnog zakonodavnog postupka, što znači da tu Europski parlament može igrati ulogu. Kasnije ću reći nešto o tome kako to može učiniti zato jer tu postoji određeni problem koji je vrlo osjetljiv a on proizlazi iz činjenice da ako imamo pojačanu suradnju, onda ta suradnja se odnosi samo na neke, a ne sve zemlje članice. Neću se sada više zadržavati na onome što se može učiniti, no kao što smo već čuli, postoji ogroman prostor za to, a to osim toga nije dovoljno potrebna je reforma ugovora. Pored mene sjedi bivši europski zastupnik kojeg iznimno poštujem, to je gospodin Andrew Duff, koji je u prethodnom sazivu bio nositelj izrade novog ugovora, o čemu možemo naravno razgovarati, a možemo neke aspekte toga i kritizirati, no ono što, to je ono što je najvažnijega učinjeno e, u tom području od Spinellijevog nacrta iz 1984. godine. Mislim da je realistično danas reći, kao što je to učinio gospodin Ferhofstadt, da se trebamo usredotočiti na samo određene aspekte. A sada treba vidjeti koji su to aspekti. Ja bih rekao da ih je četiri. Treba nam europsko upravljanje, što znači i više ovlasti komisiji, jer tu imamo dvije svrhe, učinkovitost i demokratičnost. Učinkovitost se može postići na dva načina. Dakle, Europskoj uniji možemo e, dati dodatne ovlasti jačanjem uloge komisije i većinskim odlučivanjem. Ja ne smatram da postoje logični razlozi, možda postoje povijesni razlozi tvrdnji da većinsko odlučivanje nije potrebno, nije ključno kada je riječ o zajedničkim pitanjima. Govorimo o nadležnostima e, koje pripadaju Europskoj uniji, no kada je riječ o zajedničkim nadležnostima ili isključivim nadležnostima, Povijest ljudskog roda u posljednjih 2500 godina je tu iznašla samo dva pristupa, dva sustava. Dakle, prvi sustav je izvlačenje na sreću koji nije toliko loš, ali e, drugi način je bilo prebrojavanje glasova i želim tu podsjećati da je sama crkva 1179. godine odlučila da je dovoljno za izbor e, pape imati dvotrećinsku većinu glasova kardinala, zato jer e, su oni nadahnuti duhom svetim, onda ne vidim zašto bismo, kada je riječ o tako zemaljskim pitanjima, kao što je pitanje Europske unije, trebamo biti doista zahtjevniji od duha svetoga. Dakle, ako budemo čekali da se svi sporazumijemo u svim područjima, onda to neće biti moguće. E, postoji odlučivanje većinom glasova, ali se ne koristi dovoljno. I Naravno, kad se neko ne slaže sa donesenom odlukom, onda nije da će se suzdržati, nego će glasovati protiv i tu sve staje. I e, drugo, treba nam europska fiskalnost, a to nije predviđeno u ugovorima i Naravno, to treba proći kroz glasovanje Europskog parlamenta. Treća točka se e, nadovezuje na drugu, a to je da Europski parlament uvijek treba imati mogućnost suodlučivanja o donošenju zakonodavstva. Ne, ne, smije postojati niti jedan propis Europske unije u kojim nije sudjelovao Europski parlament kao su zakonodavac jer onda ne možemo reći da je ona legitimna. I četvrto, trebamo e, zamisliti jednu dvostruku institucionalnu arhitekturu ili dvostruki ustroj, jer e, ne možemo i očekivati od onih koji ne žele biti u užem krugu da to čine. Recimo, Ujedinjena kraljevina može e, smatrati da je izolirana od kontinenta, ali ako postoji politička volja, ne smije spriječavati druge u daljem napredovanju. Postavlja se pitanje kako to ostvariti. Nije toliko teško zadržati jedinstveno tržište, no pazite ono ima također svoje zahtjeve i pretpostavke. Ne možemo sve učiniti pomoću klauzula o izuzeću jer se tu ugrožava i samo jedinstveno tržište. Najosjetljiviji institucionalni problem je problem Europskog parlamenta. Bilo bi opasno i destruktivno stvoriti treći dom. Neki to predlažu Tomas Peketi recimo, ali i mnogi drugi. To je rečeno i prije. Predstavnici europskih građana su zastupnici Europskog parlamenta, a druga grana zakonodavne vlasti su vijeća koja međutim moraju moći odlučivati većinski i to uvijek. I to bi bilo samo po sebi dovoljno kako bismo sa institucionalnog stajališta doveli Europu do cilja. Kako možemo stići do tog cilja? Pa imamo tu prepreku članka 48. Kada bi da su SAD imali 48. E, članak ne bi nikad se osnovali jer za njihovo osnivanje bilo je dovoljno da 9 od 13 kolonija ratificira ujedinjenje. Zatim, e, primjena ovih načela nije ništa novo, zato jer je to implicite sudržano u načelu subsidijarnosti, načelu solidarnosti i demokracije. To je već ugrađeno u ugovore i to su ustavna načela koja e, i idealno govoreći, ali i sa pravnog stajališta trebala bi imati, trebala imati prednost nad drugima. I na kraju, Ovi statistički podaci koje je naveo gospodin Frhofštad, eh, prema mojem mišljenju, predstavljaju temelj za sve. Postoji jedan temeljni konsenzus, u unatoč svemu, unatoč greškama koje je Europska unija počinila u ovim godinama, a to su zbilja velike greške, dakle postoji konsenzus eh, u vezi sa jedne, jednom perspektivom koju europski građani bolje prepoznaju od političkih klasa. Dakle, to treba sada samo ostvariti. E, temelj svemu tome bi trebao biti sporazum između vlada, ne samo Francuske i Njemačke. Njemačka e, je uvijek bila dosljedno federalistička, a e, tu Francuska značajno koči. Kad bi njemačka vlada ponovno stavila na stol mogućnost prave europske federacije, a njemačka nas može u mnogome o tome poučiti, onda Francuska više ne bi mogla to odbijati. I to vrijedi i za gospodarsko upravljanje i za e, sigurnost i obranu jer bi na taj način europski građani bili sigurniji, a osim toga bi snosili manje troškove. Dakle, postoji taj put i mislim da to treba jasno izreći zato jer to odgovara sadašnjim potrebama. Mislim da ne bismo trebali čekati sljedeće i naraštaje kako bi ostvarili Europsku federaciju. Ovo je trenutak za, e, za to. A kad bismo čekali sljedeći naraštaj, onda postoji opasnost da ta zgrada se sruši. Europa nikad nije bila toliko blizu uspjeha, ali isto tako i toliko blizu neuspjeha. Hvala. Thank you very much, Puno hvala, doktore Padua Šopa. Bilo nam je veliko zadovoljstvo slušati vaše izlaganje i nadam se da ćemo na kraju imati i pitanja. A sada želim dobrodošlicu drugom izlagatelju, to je profesor dr. Kalijes sa Freie Universität Berlin. Puno vam hvala. Hvala vama, gospodine predsjedavajući, i hvala vam na pozivu. Zaista mi je čas biti ovdje i sa vama razgovarati o ovoj temi. Najprije želim nešto reći o svojoj prezentaciji. Kada sam krenuo studirati 84. tada smo imali jedan, jedno daleko sežno izvješće e, Spinelija o parlamentu, a 99. 90. na e, koleđu Europe smo razgovarali o načelu integriranja i na ideji pretakanja koje automatski vode do političkog ujedinjavanja. To se također temeljilo na ideji integriranja putem zakona takozvanog rechtsgemeinschaft. Na taj način se e, putem europskih pravila može objediniti različita društva i kulture. Od tada je došlo do promjena. Europska unija je narasla, Imali smo 28 država članica i narasla je heterogenost među njima. Ali ne samo to, došlo je do produbljivanja članstva. Sve više i više se ulazilo u osjetiva područja i politike. To je nešto što možemo vidjeti i danas, a vezano je uz monitoring. Europske integracije postale su više političko pitanje. Ja vam sada ne nudim novu teoriju, samo želim ustvrditi da imamo nove izazove vezane uz integriranje, ali i dezintegraciju u isto vrijeme. To znači da postoji potreba za fleksibilnošću. To moramo prihvatiti, a isto tako moramo ojačati suradnju. No koji je problem s tim pristupom? Moramo imati na umu to da je pojačana suradnja ograničena na ugovore i nadležnosti. Kad kada e, moramo pojasniti upravo to da moramo prihvatiti međuvladine ugovore. Jedino tako možemo jamčiti preživljavanje Europske unije. Osim toga, suočavamo se i sa novim pitanjima vezanim uz legitimitet Europske unije. Moramo razmatrati demokratičnost eh, kroz nove perspektive. Od 84. i ugovora iz Maastrichta postoji jedan koncept iz članka 9. To je pojam koji je iznimno važan. Moramo integrirati eh, nacionalne parlamente u proces e, integracija i to je nešto što nam stoji u članku 10.2. To je pojam koji moramo prihvatiti. Naime, može se razviti više razinska demokracija i parlamentarnost. O tome možemo kasnije razgovarati i to je nešto što ja mislim moramo prihvatiti. Evo sada ću pročitati svoje izlaganje dakle, institucijski ustroj Europske unije nije nešto e, što se e, može e, imamo sada tri krize. Imamo krizu konkurentnosti, financija i demokracije. Sve te tri vrste sadašnje krize jedna drugu jačaju i međusobno su povezane. Te krize još uvijek nisu gotove, dame i gospodo, još uvijek se e, bavimo e, problemima i kvantitativnog olakšavanja i raznih vrsta programa. Mislim da bismo se trebali pripremiti za sljedeći e, krug krize kriza, inače ćemo ili ako to ne želimo moramo krenuti sa temeljitom reformom Unije. A sada krećem sa trećim dijelom, a to je potreba za obvezujućim smjernicama. Kako bismo riješili ovu krizu na e, e, održiv način i kako bismo spriječili buduće krize, onda je potrebna ekonomska, demokratska eh, integracija Europske unije i to postupnim pristupom rješavanje sva tri elementa sadašnje krize, obnovljena ekonomska i monetarna unija također zahtjeva fiskalnu uniju, pravu ekonomsku uniju i produbljenu političku uniju. Do sada je e, predsjedništvo zatražilo roadmap poput onog Delorovog plana koji bi imao tri glavna koraka koja će dovesti do Europske monetarne unije, a o njemu bi se trebalo odlučiti do kraja ove godine i on bi trebao sadržavati nužnosti nužne korake i obvezujući raspored aktivnosti reformi do 2022. godine. On bi koristio korake iz ugovora i van ugovora, ali važno je znati da do njega mora doći. Vodeća načela svake reforme unutar i van Lisbonskog ugovora mora se temeljiti na demokratičnosti, vladavini prava, načelu subsidijarnosti i načelu solidarnosti. U okviru monetarne unije mora se poštivati načelo stabilnosti. Osim mehanizma kriza kao što je to monetarna unija, fiskalna, fiskalna unija zahtjeva nacionalne ekonomske, financijske i proračunske politike u e, ustavnom ustroju na više razina u Europskoj uniji to znači da ćemo zadržati nacionalne nadležnosti, ali njih se treba povezati sa obvezujućim europskim pravilima te učinkovitim monitoringom i nadzorom. Početak bi mogao biti europski semestar ali niti relevantne sekundarne zakonske akte, niti fiskalni ugovor ne postavljaju mogućnost pravno obvezujućih intervencija u nacionalne proračune. Zbog toga moramo imati europsko načelo interveniranja u nacionalne proračune. Budući da imamo instrumente interveniranja koji utječu na proračunsku autonomiju nacionalnih parlamenata, postoji uvijek potreba za načelima subsidijarnosti i proporcionalnosti. Unutar ugovora iz Lisabona moramo moći podržati države članice u provedbi strukturnih reformi, a to je nešto što je dogovoreno u sklopu okvira europskog semestra. Na temelju bilateralnih sporazuma komisije i država članica ta bi podrška morala, mogla ići od administrativne do financijske pomoći i ticati se konkretnih projekta reforme. Osim toga, što se tiče interveniranja u proračunsku autonomiju, to je nešto što je moguće čak i prema ustavima zemalja članice. Dokle god države članice budu radile sukladno e, s pravilima EU-a, moći će se koristiti samo pravno neobvezujuće smjernice u sklopu semestra i tako sada e, stvari stoje. Međutim, ako zemlja prekrši kriterije stabilnosti, moralo bi moguće uvesti abstraktne, ali pravno obvezujuće odredbe putem kojih bi država mogla odlučiti sama gdje će štedjeti. Međutim, putem ESM-a treba krenuti sa konkretnim e, e, zahtjevima prema državama članicama. A sada treba postaviti i pitanje kako će države članice koristiti sredstva iz ESM-a ako već imaju proračunske teškoće hoće li dobiti novce uz uvjetovanosti iz ESM-a ili ne. To je odluka koju treba donijeti, ali to je odluka koju donosi, i to je važno reći, nacionalni parlament koji prihvaća i uvjetovanost i um, solidarnost. Što se tiče odgovornosti e, nacionalnih proračuna, ona ovisi o fiskalnoj uniji, ali fiskalna unija je ruku pod ruku sa solidarnošću. Tržišna ekonomija spomenuta je u članku 2 i moramo imati instrumente kako bismo sve provodili u duhu suradnje između Europske unije i zemalja članica. Prvi koraci u ugovoru iz Lisabona bi mogla biti mobilnost zaposlenika, odnosno radnika. A to bi moglo biti povezano i sa slobodom pružanja usluga. Članak 45 jamči individualna prava na kretanje radnika i to je nešto što se mora provoditi u svim državama članicama, a i na temelju radova suda i Europskog suda. A što se tiče slobode pružanja usluga, bitno je imati direktivu koja će liberalizirati pružanje usluga putem jednog pravila uzajamnog priznavanja. Takva direktiva bi mogla smanjiti barijere prema radnicima putem ugrađivanja tako važnog pravila. Što više, strukturni fondovi Europske unije mogli bi proći kroz reformu kako bi se podržale strukturne reforme na tržištima rada. A što se tiče ekonomskih šokova, i kako ih rješavati unutar i van ugovora iz Lisabona. Može postojati takozvani insurance mehanizam, mehanizam osiguranja. Eurozona bi mogla primjerice imati zajednički sustav osiguranja od nezaposlenosti, što bi bilo dodatno uz nacionalne sustave. Sve bi države članice organizirale tržišta rada na temelju monetarne unije i fiskalne unije i ako to čine, onda bi mogle sudjelovati u tim sredstvima. S obzirom na um, eurozonu i suverenitet vezan uz financijska tržišta. Važno je imati instrumente koji u isto vrijeme imaju i mogućnost djelovanja u najgorem scenariju. Treba razviti i Europski monetarni fond koji bi zajedno sa institucijama EU-a mogao vršiti intervencije u nacionalne proračune, a o tim pravima smo već ranije govorili. Taj Europski monetarni fond morao bi moći pokretati e, stečajni postupak u državama članicama. Međutim, moramo imati strukturirani pristup državama članicama. Trebamo imati i institucionaliziranu nacionalni bankrot i na taj način bi trebalo moći postupati. Gospodarsko upravljanje ne bi trebalo imati e, mogućnost ispravljanja na temelju samita, već bi trebao postojati dio postupanja Europske komisije. To je nešto što bi mogli raditi predsjednik komisije i e, pet povjerenika za e, određene skupine, za, za teme poput unutarnjeg e, tržišta, stabilnosti i tako dalje. Van ugovora bi ekonomsko upravljanje trebalo imati i bilateralne ugovore sa državama članicama moglo odlučivati o zatvaranju banaka i odlučivati o pružanju javnih dobara e, u pogledu fiskalne i ekonomske unije. A što se tiče Europskog monetarnog fonda, morali bi postojati instrumenti interveniranja u nacionalne proračune. Osim toga, treba postojati posobni e, fond za rast kojim će se podržavati strukturalne reforme u državama članicama i bilateralni sporazum. Taj proračun bi trebao biti financiran putem naknada za članstvo i to u iznosu od 0,5% bruto domaćeg proizvoda. S obzirom na demokratsku odgovornost, ekonomska vlada, ekonomsko upravljanje bi moralo biti e, nešto što će nadzirati e, parlament jedna mogućnost za to bi bilo da u tom tijelu postoje predstavnici Europskog parlamenta koji predstavljaju države članice iz eurozone, budući kao što smo već e, rekli, je namjera da se slobodno pružaju javna dobra unutar europskog područja. Međutim, kada govorimo o tako vrlo osjetljivim političkim područjima poput ekonomske, fiskalne, proračunske i socijalne politike, bilo bi dobro da se uspostavi i dodatno, dodatno treći dom koji bi se sastojao od članova nacionalnih parlamenata. Ta bi taj bi treći dom, osim Europskog parlamenta i vijeća, mogao imati posebnu nadležnost. Ja mislim da je to jedini način da možemo uvjeriti države članice i nacionalne parlamente da reformiramo ugovor i da se sve integrira u zakonodavni postupak. Međutim, samo na području vrlo osjetljivih politika, a to su navedene socijalna, proračunska, fiskalna i ekonomska politika. Europski parlament bi ovdje imao treći dom, ali ne za druge stvari, ne za pravnu stečevinu recimo. Prema tome ne bi došlo do e, vrlo e, važnih promjena, niti korijenitih promjena i ne bih želio da me se u tom smislu pogrešno shvati postoji još jedna mogućnost koju možemo i unutar e, ugovora iz Lisabona koristiti, a to je pravo veta nacionalnih parlamenta vezano uz osjetljive politike jedan nacionalni veto ne bi trebao moći blokirati cijeli proces na neograničeno vrijeme i zbog toga bi on mogao imati e, suspenzijsku narav. Europske institucije bi trebale uzeti u obzir obrazloženja nacionalnih parlamenta. Ako ne dođe do kompromisnog rješenja, onda nakon šest mjeseci postaju dvije mogućnosti. To bi bio ili minimum jedne trećine e, nacionalnih parlamenta koji bi podržavali veto i u tom slučaju bi prijedlog bio maknut sa dnevnog reda. Ako ne bi bio postignut minimalni konsenzus, onda bi europske institucije mogle krenuti sa procesom odlučivanja. Na taj način e, ne bi bila e, potrebna jednoglasnost. Prema tome, dame i gospodo, pravilno funkcioniranje monetarne unije e, zalaže se za europeizaciju nacionalnih, fiskalnih, ekonomskih i socijalnih politika u okviru političke unije. To, kao i sve nužne institucionalne promjene, će učiniti reformu ugovora iz Lisabona neizbježnim. Ako ne dođe do konsenzusa među zemljama članicama, onda će fiskalni ugovor postati važno početno polazište za Europu koja se kreće dvijema brzinama. Hvala lijepa gospodine e, doktore Kristijan Kalis. E, naveli ste jedan cijeli niz konkretnih prijedloga i zanimljivih pitanja, primjerice treći dom Europskog parlamenta, kao što smo čuli, to je osjetljivo pitanje, siguran sad ćemo se na to vratiti. A sada bih riječ htio dati posljednjem govorniku, gospodinu Andrew Dafu, Njega naravno nije potrebno predstavljati, on je bio zastupnik u Europskom parlamentu u prošlom sazivu i član ovog odbora. Hvala lijepa što ste danas e, s nama. Hvala lijepa, veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje. Sjećam se da je točno prije 12 mjeseci su održani izbori za Europski parlament na kojima ja nisam ponovo izabran, ali to kažem kako bih vas podsjetio da nam je preostalo još samo četiri godine, a e, vrijeme prolazi i satovi kucaju. E, postoji nedostatak e, signala od parlamenta da je spreman pozabaviti se na odgovarajuće odlučan i živ način problemima upravljanja s kojima smo suočeni. Ja se nadam da će odbor AFKO e, voditi računa o tome i da će zaštititi mandat i e, ovlasti parlamenta osobito e, da bi parlament e, zaštitio šest e, ovlasti koje ima po sadašnjem e, po Lisabonskom ugovoru te su ovlasti važne prva je u članku 14 stavak 2 koji E, nalaže preraspodjelu e, zastupničkih mjesta u parlamentu ja predlažem da se tu e, da se tu pođe jednim pristupom da se traži formula E, drugo je članak 223.1 e, e, ugovora o funkcioniranju Europske unije gdje se traži jedinstven izborni postupak odnosno prijelazne liste. odnosno e, liste na europskoj razini sa kojih bi se birao jedan dio e, e, zastupnika Europskog parlamenta. Mi smo sada na proteklim izborima imali po prvi put takozvane špicen kandidate što je uspjelo na iznenađujuće u iznenađujućoj mjeri. Treća ovlast koju imate zasniva se na E, članku 48, a to je i profesor Padova Šjopa već spomenuo. On ima vrlo važne sastojke u prvom stavku e, se parlamentu daje ovlast da da negativno mišljenje o otvaranju revizije ugovora. Mi smo to već učinili kad je bila riječ o takozvanom češkom protokolu. Odnosno protokolu članku 30 e, povelje. Dakle, ako dođe do prijedloga da se izmjeni ugovor na primjer od strane vijeća, molim vas budite e, pripremljeni na to da možete o tome imati i negativno mišljenje. E, nadalje, u članku, prema članku 48 e, stavak 6 možete dati negativno mišljenje i o pojednostavljenom postupku revizije trećeg dijela ugovora o funkcioniranju Europske unije. To je vrlo važna ovlast, osobito ako zemlja članica želi promijeniti promijeniti nešto što se tiče na primjer slobode kretanja. E, nadalje, naprema, prema drugom stavku članka 48 imate ovlast inzistirati na tome da se sazove e, konvencija e, zbog izmjene ugovora. Mi svi jako dobro znamo da bi to bilo vrlo nepopularno i bilo bi teško to objasniti, morali se bi e, konfrontirati, bili biste konfrontirani sa metaforom otvaranja Pandorine kutije i zato vam ja predlažem da se kao parlament e, pripremite, odnosno da razmotrite kako biste se organizirali unutar te konvencije. Pitanja kao što su većina delegacije parlamenta, e, vrsta mandata koju bi e, ta konvencija morala imati i radne procedure i slično i tome slično. Sve bi to o svemu bi tome parlament morao razmisliti unapred u slučaju da se donese odluka da se sazove konvencija. I konačno, naravno, imate e, ovlast na temelju članka 48 stavak 2, a to je ovlast da e, dajete prijedloge E, izmjena ugovora. Pretpostavljam da je upravo to e, e, zapravo razlog zašto se piše izvješće Fehovštat. Ja se nadam da će u kontekstu rasprava o izlasku Grčke ili nekih drugih zemalja članica iz e, članstva Europske unije da će parlament razmotriti da vrlo podrobno razmotriti i e, pokušaj da se da se e, uz ugovor priljepi jedan protokol kao njegov dodatak, ali također predlažem e, da se vrlo pomno razmotre zahtjevi e, vlade Ujedinjene kraljevine što se tiče E, najavljenih novih pregovora o e, izmjenama uvjeta članstva Jedinog kraljevstva u Europskoj uniji. Ali po mom vlastitom mišljenju, usprkos izvrsnim idejama koje smo čuli od prethodnih govornika o tome što je moguće po postojećem ugovoru, mi ne možemo zanemariti činjenicu da na kraju krajeva i to po mom mišljenju e, vrlo uskoro ćemo se morati vratiti zapravo na ponovno razmatranje cijelog e, ugovora. Pritom mislim da ćemo se morati usredotočiti na to da naše e, da nam e, u budući ugovor bude e, takav da nas što manje ograničava i da što manje toga zabranjuje u usporedbi sa prethodnim ugovorima. Svi drugi članci E, ugovora bave se onim što se ne može učiniti, bave se restrikcijama, ograničenjima e, i time se e, zapravo onemogućuje upravljanje Europskom unijom na učinkovit način. Zato bi bilo neophodno po mom mišljenju promijeniti ugovor na način da ne bude na taj način e, formuliran da više toga zabranjuje nego što dopušta. I konačno, e, što se tiče zahtjeva da se da Evropska unija ima vladu, kao što e, znate ja sam federalist i E, ja smatram da bi komisija trebala dobiti ulogu vlade i to je jedna pojačana komisija sa e, povećanim e, izvršnim ovlastima tako da zapravo bude u mogućnosti da izvršava ovlasti koje već ima sada, za sada je komisija zapravo oslavljena, e, odnosno nije u stanju ispunjavati u pravom smislu svoje e, izvršne ovlasti. E, ovlasti koje vlade normalno imaju. Na primjer, pravo, ovlast da fiksira cijene poljoprivrednih proizvoda i slično. E, absurdno je da se tu mora e, uključivati i vijeće. E, komisija uz jedno političko samopouzdanje koje joj je dugo nedostajalo, mislim da je tu e, ovaj novi korak sa špicim kandidatima pomogao, ali da nije dovoljan korak. Mislim da bi bilo naivno misliti nakon svog iskustva koje već imamo da će vijeće primijeniti kvalificiranu većinu, odnosno glasanje kvalificiranom manjinom na jedan transparentan demokratski način da će poštivati e, duh Lisabonskog ugovora i e, ovlasti parlamenta i da će ikad preći pasarelu koju smo tako pažljivo uključili u ugovor. To se neće dogoditi i neće se dogoditi ako ne budemo imali komisiju sa punim ovlastima da vlada političkom ekonomijom Europske eh, unije, a to znači eh, osnivanje ministarstva financija. Eh, bez ministarstva financija Europske unije nećemo moći provesti neophodne reforme na primjer sustav e, vlastitih resursa iz kojih bi se punio proračun Europske unije i slično. A to nam je neophodno da bismo imali fiskalni federalizam. Dakle, moramo reformirati komisiju. Moramo smanjiti komisiju, veličinu komisije, odnosno broj e, povjerenika, to naravno neće biti popularna mjera, ali time bi se uštedio novac i time bi se e, spriječilo da se komisija ponaša kao na e, dosadašnji način. Ako te stvari učinimo, dakle te izmjene, naravno moramo povećati ovlasti i Europske središnje banke kako bi ona počela djelovati u potpunosti u e, sklapu novog ugovora sa svim, e, svojim, sa svim ovlastima koje i mora imati središnja banka koja je e, zajmodavac u krajnjoj nuždi. Moramo imati daljnju procjenu zakona koje smo usvojili u svrhu Mm, izlaženja na kraj sa krizom, kao što su na primjer fiskalni pakt, postoje e, zakoni koji su u, u tu svrhu usvojeni koji zapravo nisu provedeni i koje se od njihovog usvajanja praktički ignorira možemo iskoristiti priliku da još jednom razmislimo o kvaliteti i učinku dijelova tih e, tog zakonodavstva Na, e, nova procjena te trodilne kategorizacije e, nadležnosti koju imamo po e, sadašnjem ugovoru dakle norma bi trebala biti podjela ovlasti ali moramo omogućiti zemljama članicama da djeluju na područjima gdje i to predviđa EU zakonodavstvo. Ako učinimo te promjene u vezi sa komisijom, onda moramo razmisliti i o odnosima sa Europskim vijećem. To do, do sada to ne funkcionira. E, tu postoje neke neka dupliciranja jedina osoba koja potpuno uživa u tome je gospodin Putin, a sa stajališta demokratske odgovornosti unutar Evropske unije, to je potpuna e, bedastoća. Ono što bih ja učinio, a kad bi se mene pitalo, a e, izgleda me pitate, obzirom da ste me pozvali danas, je E, da Europsko vijeće bude e, nadležno za vijeće ministara i da zapravo utječe na smjer e, da usmjerava vijeće što je doista i potrebno dakle tu govorim o strateškom predsjedništvu vijeće ministara koje se međutim o, ovo dosadašnji način sa šestomjesečnim predsjedanjem e, vijećem pokazalo se neuspješnim. Što se tiče povelje, a tu smo već čuli neke zanimljive e, zanimljiva razmišljanja o tome kako su e, temelja ljudska prava u opasnosti zbog sadašnje fragmentacije Europske unije. Ja bi se tu založio za izmjene horizontalnih odredbi kako bi se e, omogućilo da povelja diše i po mom mišljenju je neophodno razjasniti a to je i sud zatražio odnos između e, Europskog kaznenog suda i suda u Strasburu. Sve to bez svake sumnje zahtjeva promjene ugovora. E, prerastanje Europskog kaznenog suda u federalni e, vrhovni sud ne bi trebalo izazivati strahove i to bi trebalo zapravo e, takav razvoj bi trebalo ohrabriti. Nacionalni, s nacionalnim parlamentima ćemo e, očito imati borbe u vezi sa time, ali E, mehanizam ranog upozoravanja ne funkcionira i mi svi znamo da ne funkcionira i da nikad ne može funkcionirati djelomično zato što e, ne razumijemo što je zapravo e, načelo subsidijarnosti, a ali nadalje i od, zato što se ne slažemo, nemamo jedinstveno mišljenje o tome što su parlamenti. E, nacionalni parlamenti igraju e, vrlo različite uloge u različitim zemljama članicama i ono što bih ja rado učinio je da ih oslobodim od svih tih procedura. Rekao bih da e, slobodno mogu izraziti svoja stajališta o bilo kojim pitanjima i temama u okviru zakonodavnog e, zakonodavnog zakonodavnih procesa i da e, političke stranke, da se političkim strankama mora omogućiti da budu učinkovitije kao jedna vertikalna osovina političkih procesa. Naravno trebamo iskoristiti priliku da moderniziramo zajedničke politike e, koje su E, djelomično već arhaične, ali kad je reč na primjer o e, politike u vezi sa imigracijom ili energetskom politikom, e, tu moramo dio ovlasti, dio nadležnosti prebaciti sa nacionalne razine na razinu EU, što bi bilo u interesu svih naših zemalja članica i svih naših građana. I e, na kraju e, drugi kolege su već spominjali Grexit, dakle izlazak Grčke iz Europske unije. Izbor je ili e, izlasku Ujedinjenog kraljestva. Dakle, E, može se izabrati jedna od dvije varijante, zadržati ih u Europskoj uniji iako će oni uvijek e, gunđati da žele izaći ili ih jednostavno e, isključiti, odnosno dopustiti da izađu. Ja mislim da bi građani Ujedinjenog kraljevstva u tom slučaju počeli ponovo željeti, željeti ući u Europsku uniju, a tu i zapravo pripadaju. Hvala lijepa. Uh, dear colleagues, Dragi kolege, hvala lijepa. Prije no što raspravimo, uh, idemo dalje sa raspravom, uh, imam popis uh, ljudi koji su se javili za riječ. Nažalost, u 1.30 kad sam trebala biti na e, skupini za koordinaciji vanjskih misija. E, ako je trebao ići u Washington. E, nije bilo potpredsjednika koji me može zamijeniti. Pa vas molim da gospodin Šeflin bude ovlašten da ide u Washington gdje će me on zamijeniti e, da, e, zamijeniti na tom sastanku gdje će se govoriti o izaslanstvu odlasku u Washington. Da li se, nitko nije protiv ovoga? Hvala vam. E, vraćamo se sada je e, član konferencije predsjednika i član afko Idemo dalje na raspravu. Imamo četiri e, govornika. Predsjednik e, odbora regija, gospodin Markula ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, izvjestitelji parlamenta, članovi AFKO-a Odbor regija poštuje e, odluku parlamentu da e, ima e, izvješće na vlastitu inicijativu i slažemo se da Avko izvještava odbor regija o tome. Mi ćemo također dati svoj doprinos u jednoj posebnoj rezoluciji na koju ćemo donijeti na skupštini u srpnju. Europske lokalne zajednice i vlasti koji primjenjuju dvije treći, trećine europskog zakonodavstva za njih, e, ugovor iz, iz Lisabona je temeljan za bolje donošenje zakona u Europskoj uniji jer idemo od vertikalnog sustava na inkluzivniji sustav trebamo jasniju definiciju subsidijarnosti. Možemo reći da e, uključivost Lisabonskog ugovora je pojasnila e, subsidijarnost u smislu članka 5. Imamo e, tri nivoa regionalne i lokalne vlasti. Imamo i uključujuću viziju e, politike Europske unije što omogućava e, bolju suradnju sa komisijom u e, predzakonodavnoj fazi kao i u zakonodavnoj fazi. Sada se veselimo i razmišljamo o daljim razvojima. Možemo uzeti u obzir sljedeće ideje poboljšati e, institucionalni e, postupak odlučivanja. Odbor regija je spreman e, doprinijeti tom postupku, poboljšavanju zakonodavnog postupka od pripremanja zakona, to jest od prijedloga do ocjene teritorijalnog učinka kao i mogućnosti boljeg nadzora na lokalnoj i regionalnoj razini i e, u ex post fazi. E, poboljšanje e, možemo imati i na području suradnje sa vijećem na politika koja spadaju pod nadležnost odbora regija. E, trebamo e, sudjelovati kao promatrači u, pregovorima trijaloga gdje je opet obavezna savjetodavna uloga odbora regija. E, drugi dio tog razvoja jeste da sektorske politike moraju uzeti u obzir teritorijalnu dimenziju. E, time bi e, e, koordinacija ekonomske politike europskog semestra bila učinkovitija i to bi poboljšalo dijalog između komisije parlamenta i nacionalnih parlamenta nacionalnih parlamenta mi također želimo doprinijeti kao ključni igrač raspravama o ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji, što je naša ključna, naš ključni prioritet. Predlažemo tri poboljšanja stvaranje posebnog vijeća za kohezijsku politiku, financijski instrument za investicije, u europsku infrastrukturu. Drugo, odbor regija mora postati promatrač s pravom govora na sastancima vijeća koje se tiču kohezijske politike i ulaganja u Europi. I odbor regija mora imati pravo da e, koristi postupak odobravanja u ekonomskim, socijalnim i teritorijalnim e, problemima E, I moja posljednja e, tema je, je što znači novi ugovor, e, promjene ugovora moraju se zasnivati na jasnoj ocjeni i političkoj volji. Mm, kao što se već prije dogodilo, mi želimo biti uključeni u sve pregovore o novom ugovoru. Želimo osnažiti legitimnost odlučivanja u Europskoj uniji. E, moramo e, i snažnije uključiti lokalne i regionalne e, predstavnike i članove odbora regija, njih sedamstotinjak. Moramo poboljšati dijalog s građanima eh, procesom eh, decentralizirane komunikacije s parlamentom i komisijom. To se može postići eh, promjenama ugovora. Mi smo o tome već govorili na našim sastancima, neki članovi se žele E, želimo e, uključiti i više u, kao savjetodavno tijelo u pripremu zakonodavnih prijedloga e, i tu više sudjelovati sa ostalim tijelima Europske unije. Moramo bolje odraziti europsku demokratsku legitimnost jer odgovornost moramo dijeliti E, i tu moraju biti, kao što sam rekao, snažnije uključene e, regionalne i lokalne zajednice. Mm, također moramo surađivati sa svijetom znanosti. E, to je već omogućeno jer moramo u popuniti demokratsku prazninu koja postoji u sadašnjoj situaciji. E, gospođo predsjedateljice, želim vam uspjeha i veselim se e, daljim raspravama sa i parlamentarnim izvjestiteljima e, u, u očekivanju našeg zasjedanja sljedećeg tjedna. ćemo vam na raspolaganju za daljnju suradnju. Dragi kolege, nemamo više puno vremena pa molim da e, se ograničite e, na onoliko vremena koliko smo vam zadali. Hvala lijepa predsjedateljice. E, dobrodošao Andru, drago mi je što si opet ovdje. govorit ću i o prezentaciji o pisanom izvješću u vašem razmišljanju kako, koliko važnost e, za ovaj politički e, projekt dajete popularnoj legitimnosti? Da li je to e, suvereni narod ili su to tehnokratska tijela? Gdje je tu ravnoteža? Moje čitanje vašeg razmišljanja jeste da idete u tehnokratskom e, smjeru. ako sam onda u pravu, smatram da će to biti e, stvoriti još veću e, opasnost pobune protiv Europske unije. Sljedeće pitanje. Ako ukinete odnos koji postoji iz, odnos, E, e, e, nitko ne zna što je subsidijarnost. Tu će do, doći do napetosti, udaljenosti između država članica i Europske unije. Neki od odnosa između članica i Europske unije mora ležati na nacionalnim parlamentima, a dijela zastupničkih mjesta E, bilo kakva kvalitativna ili kvantitativna e, e, redukcija za male i srednje države članice će dati će biti voda na mlin euroskeptika. I na kraju na pa, paneuropskom popisu tu se nismo baš dobro ponijeli u parlamentu. Ja sam još uvijek zato ali nisam ništa u ovom parlamentu vidio što bi me, da, se, da su se tu mišljenja promijenila. Mm, mm, mm, tu ćemo imati mnogo prepreka i mnogo upitnika. Hvala. Elmar Brok ima riječ. Hvala lijepa. Imam nekoliko eh, ove pitanje e, poboljšanja struktura je naravno jako aktualno, naravno sva demokratske praznine koje postoje, sudjelovanje e, naših sugrađana i tako dalje. Tu mislim imamo djelomično. Nismo isporučili ono što smo obećali uvijek je pitanje transparentnosti, legitimnosti i transparentnosti. Tu moramo imati neki kompromis u tim postupcima. To znači, ja mislim, da svaka i institucija odlučuje na onoj razini gdje je smještana, a ne drugdje. Drugim riječima, E, nacionalni parlamenti, e, parlamenti zaključuju na, na, nacionalnoj razini e, i onda tu naravno moraju diskutirati i kontaktirati vijeće. Mm, ja, imamo tri institucije građanin će još manje shvaćati što i e, gdje on može nešto reći. Ako se ako ove tri institucije se previše preklapaju, to ne može biti učinkovito. Ne znam kako e, vijeće koje e, proizlazi iz nacionalnih parlamenta, kako on može raditi u suprotnosti s njima. Tu nema logike sa e, logike e, e, nacionalne države. Građani uopće više neće shvatiti tko je odgovoran za što. To je odlučujuće u ovom. Građani moraju znati što, ko je odgovoran za što i kada. Ako to ne shvaća, onda to dovodi do euroskepticizma A što se tiče e, senata iz e, lokalnih zajednica, to bi bilo onda četvrti dom. E, laku noć bih onda rekao. Onda možemo zatvoriti dućan. Što se tiče o, mogućnosti odlučivanja, mislim da to nije moguće. Onda bi se savezne zemlje E, mogle e, početi došaptavati kako će se uključiti u to, što već i rade. Dakle, njemački predstavnici u vijeću. E, onda svaka država članica može raditi što hoće, ali ne možemo tako raditi zajedno. To onda više, što bi me jako zanimalo ovdje, jeste E, reforma vijeća. Mislim da je sadašnje e, rad vijeća, da on se e, protivi TFU. Mislim da bi bilo razumno da tu imamo jedan jedno vijeće koje se sastaje svake dva tjedna i onda donosi zaključke koji se objavljuju. To se može promijeniti bez promjene ugovora. To se može riješiti samim poslovnikom vijeća. E, e, ono e, što je ovdje uzrokuje nelagodu E, je vezano za to da vlade koje koje moraju odlučivati u, vijeću se doma ponašaju kao da su djevice. Dakle, da nisu u ničem sudjelovali. E, prema tome treba mijenjati strukturu. To moramo pojasniti. E, u, kod konstituirajuće sjednice u tu se uh, u Rimu tu se ta klauzula uh, brisala i to pokazuje da to boli. E, mišljenja sam da u našim raspravama uh, moramo mi ne sprečavamo legitimnost, već što čini vijeće. Hvala lijepa. Gospodin Žaje ima riječ. Hvala gospođo predsjednice da mi dadete, dajete e, po drugi puta riječ. E, ja ću se e, koncentrirati na temu koja nam je, leži na srci, srcu i vama leži, koja je razlogom e, postojanja ovog ekonomskog i socijalnog vijeća koji postoji u ugovor i koji e, mora primjenjivati e, proporcionalnost i subsidiranost. E, referiram se na članak 11. ugovora iz Lisabona. Taj članak govori o participativnoj demokraciji i vrlo je potreban za demokracije kao i članci 10 e, i 12. To su to je demokratski triptih Europske unije. Međutim, moramo e, reći da se ove odredbe ne provode, da se provode u ograničenoj mjeri. A tu sam još i pocijenio situaciju i stoga e, čujemo stalno da trebamo više e, učinkovitosti, transparentnosti, a ne e, da se stalno udvostručujemo u našim ulogama. Moramo imati također jaču građansku inicijativu Pred nekoliko mjeseci smo imali jedan e, e, postupak u CDN-u govorilo se o reviziji postupaka kako bi se e, spriječile i zaustavile postojeće frustracije. Imamo četiri prijedloga za racionalnije primjedbu članka 11 E, bolje povezati provedbu članka sa horizontalnom subsidijarnošći. To je načelo koje priznaje aktere građanskog društva u svim postupcima. Drugi prijedlog e, da koristimo bolje CSE e u, u stvaranju foruma konzultativnih postupaka koji će biti trajni i stabilni. E, naročito na nivou komisije vidimo da trebamo bolju dodanu vrijednost mm, e, recimo za Europu 2020. Treće, e, to mora postati institucionalni kadar za strukturirani dijalog između civilnog društva i europskih institucija to mora postati katalizator provedbe članka 11. E, e, e, to je već 2004. parlament zatražio u smislu provođenja rimskog ugovora. Mi trebamo imati strukturirani pristup ocjenjivanju ex post onoga što se provelo kako bismo imali dodatne elemente e, analize za e, sve uključene aktere. E, to je već uključeno u protokolu između vijeća i parlamenta. Sad ću se e, kratko e, referirati na paket koji nam je predstavila prošlog tjednja e, Europska komisija. To je širok program koji ima za cilj da mi sudjel u, zajedno sa građanima i poduzećima u, moramo bolje koristiti sve mogućnosti koje nam daju legislativni postupci. E, tu mi smo već izraz, izrazili naše sumnje u tome potpredsjedniku e, Timmermansu. E, zašto nemamo točnu definiciju uloge ekonomskog i socijalnog odbora za novi interinstitucionalni sporazum u okvir E, e, višegodišnjeg financijskog okvira, na primjer. E, I to prije donošenja programa komisije. Paket predlaže novi forum aktera koji to će omogućiti stalnog dijalog između komisije i dionika Mm, mm, tu se mogu onda uključiti i drugi, e, e, e, druge organizacije civilnog društva. Moramo strukturirati sudjelovanje tih dionika na nacionalnoj razini. Mi moramo si postaviti jedan cilj pojednostavljivanja struktura i kanala savjetovanja. Evo, to je ukratko. Mi mislimo da u, okviru sadašnjeg ugovora imamo mnogo prostora za e, participatornu demokraciju. demokraciju. moramo se držati članka 11 i, i ugovora ekonomskog i socijalnog e, odbora. Moramo bolje pojasniti odredbe koje se tiču međuinstitucionalne suradnje. Moramo osigurati e, naravno našu suradnju u čemu mi uvijek stojimo na, raspolaganju. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Barbara Spinelli ima riječ, izvolite. E- Hvala, gospođo predsjednice. Kao izvjestiteljica u Sjeni za ova dva izvješća želim izraziti neke nedoumice u vezi sa činjenicom da se ova institucionalna pitanja ne povezuju toliko sa politikom Europske unije koju ona provodi u posljednjim godinama. Odnosno, želim objediniti ta pitanja zato jer ta tehnokratska opasnost o kojoj govori gospodin Šeflin i pitanje legitimacije o kojem govori gospodin Brok prepoznajemo upravo u ovom neobjedinjavanju institucionalnog pitanja i politika koja, koje se provode. Na početku želim istaknuti da su politike koje su se provodile tijekom krize postigle negativne, nepravedne učinke na društvo koji nisu bili potrebni. 2012. i 2013. godine Međunarodni monetarni fond je počinio velike pogreške u svojim izračunima kada je riječ o politici rasta i zapošljavanja. Također, mnoga prava koja su ugrađena u povelju bila su povrijeđena. i u brojnim zemljama osjetila se potreba za time da Europska unija postane potpisnica polje o socijalnim pravima i to je doista i proturiječno i osjetljivo pitanje. Bilo je pogrešno prvo osnovati monetarnu uniju prije političke unije. i vjerovati također da će se nedostatak političke unije osjetiti u tolikoj mjeri da će on dovesti do stvaranja političke unije nakon stvaranja eura. To je bilo pogrešno zato jer te pogrešne politike koje su međuvremeno provedene otežale uvođenje političke unije iako su ukazale na sve veću njenu potrebu. institucionalna bitka smatram da će time biti otežana. Da smo stvarali zajedničku valutu istovremeno sa političkom unijom to bi dovelo do drugačijih politika nego što smo vidjeli u ovim proteklim godinama. Dakle, imam dva pitanja i za seba i za sve vas. Prvo pitanje odnosi se na zajedničku obrambenu politiku. Slažem se sa e, zamisli prema kojoj je zajednička obrambena politika potrebna, no pitam se sljedeće. Hoće li se ponoviti greška koju smo počinili sa eurom, odnosno da smo mislili da će monetarna unija nužno dovesti do političke unije. Dakle, ne bi li se ta pogreška ponovila u slučaju sa ujedinjavanjem vojske bez ujedinjenja obrambene politike. I osim toga, htjela bih vas pozvati da se ne pouzdate previše u eurobarometar u svim zemljama članicama Europske unije, odnosno u najmanju ruku u onima koje sam najviše pratila, odnosno Grčkoj, Španjolskoj, Italiji, Ujedinjenoj kraljevini, ankete su pogrešne već desetljećima, a to je naročito slučaj u posljednjim godinama. Dakle, čini mi se da Eurobarometar nije e, jedina ustanova koja u tom smislu dobro radi. I posljednja napomena. Kako bismo se konačno suočili sa problemom i političke unije i legitimnosti, pozivam ovu, ovaj odbor da u svoja institucionalna razmatranja uzme u obzir i mogućnost ne samo Brexita, nego i Grexita, zato jer mi se čini da je veća opasnost od Grexita i dakle e, povratka e, na e, eventualne, na eventualne nacionalne valute mi se čini još veća od eventualnog istupanja Ujedinjene kraljevine. Hvala, Charles Goerens ima riječ. Hvala predsjedateljice. Jedno jednostavno pitanje o ovom pitanju Ujedinjene kraljevine i legislativnih izbora. Čuli smo e, poziv da budemo budni, e, da ne kršimo aki e, unije, da treba stvoriti novi elan među našim sugrađanima. On je govorio modusu čekanja kako bi se to moglo konkretno primijeniti i ostvariti Thank you, Charles eh, eh, riječ. Hvala Najprije želim eh, zahvaliti svima koji su uzeli riječ i doista sam zadovoljna što mogu zamijetiti da postoji jedan stabilan element u britanskoj politici, a to su federalistička uvjerenja Andrewa Duffa koja se nisu promijenila uslijed izbora. Imam e, tri napomene ili pitanja. Kao prvo iznenađuje me je činjenica da u novom institucionalnom ustroju koji predlažu razni govornici nije rečeno ništa o onome što smatram da je najglavnija zadaća parlamenta, a to je odobravanje prihoda Europske unije ili bilo kakvog javnog tijela. Razlog zbog kojeg postoje parlamenti jest taj što postoji izreka no taxation without representation. Dakle, nema zastupanja bez oporezivanja, a mi imamo nemamo oporezivanja bez zastupanja, a mi sad imamo e, zastupanje bez oporezivanja. Imamo e, stručnu skupinu gospodina Montija koja se time bavi, ali mislim da to moramo povezati sa ovom raspravom. A također Razočarava me činjenica, gospodine Kalis, kada gledam 20. točku vašeg izlaganja gdje razmatrate e, nov e, proračun e, za fond rasta, opet se vraćate tu doprinosima zemalja članica, a to imamo i to je potpuno rasulo. Dan danas 80% europskog proračuna se temelji na doprinosima zemalja članica i to je svake godine pogađanje svakih šest, sedam godina koje se odvija između zemalja članica koji je koriste e, svaki izgovor e, i svaka izdvajanja, izuzeća i tako dalje koja mogu primijeniti, dakle to vrijedi ne samo za jedinu kraljevinu nego i za druge i toga se trebamo riješiti. Dakle, Malo sam e, razočaran e, time što sam opet e, vidio da se spominju ti doprinosi. Da, trebali bi to financirati, ali vlastitim sredstvima, dakle oporezivanjem ili građana ili poduzeća i to porezima koji idu izravno Europskoj uniji koja bi onda imala i neovisnost i Time bi se dodijelile dodatne ovlasti Europskom parlamentu i to je prva napomena, a e, u drugoj napomeni mogu samo ponoviti ono što je rekao Elmar, odnosno neki kažu da nam trebaju tri doma. Ako mi nađete međutim jedan primjer demokratskog sustava koji je trodoman, svaka čast. Jer koliko znam uvijek postoje jednodomni ili dvodomni sustav, imate e, dva doma, dvije vrste u kojem je drugi e, dom zadužen za razmatranje kvalitete zakonodavstva i koji u jednom federalističkom sustavu zastupa na lokalnu razinu, odnosno savezne države, regije, što god. Dakle, imate tu primjer e, Njemačke, Kanade, imamo dovoljno e, primjera, toga imamo i Francusku gdje je e, Senat drugi dom parlamenta koji se više bavi kvalitetom zakonodavstva. No, treći dom to bi bilo doista jedinstveno i to bi bilo tipično europski. Imamo problem, ne možemo ga riješiti i onda ga trebamo samo uvećati. Vidio sam e, da neki imaju dva mjesta u istom parlamentu. Osim toga, tu imamo i probleme sjedišta Europske agencije za prehranu. I tu smo onda riješili taj problem e, time što smo toj agenciji dali dva sjedišta, od kojih je jedno u Italiji, u Parmi, zbog gospodina Berlusconija. To je bilo zapravo opravdanje u vijeću te odluke kada smo o tome raspravljali. Zbog e, šunke, prošutu di Parma. Što smo učinili na kraju? Dakle, europsku, eh, europski nadzor ima Parma, a koordinaciju između agencija ima Finska. To, tako smo riješili taj problem i tu sad se pojavljuje ovaj eh, drugi problem trećeg doma. Evo, to je još jedan primjer takvog rješenja i molimo govornika da se ne okreće od mikrofona jer ne možemo čuti. Dakle, u ovom e, jedinom e, vijeću bismo e, mogli razmotriti zapravo kako bi druga vijeća mogla postati efektivno drugi dom Europske unije i mogli bismo prepisati prvi ustav koji je napisan u Europskoj uniji 1952. To je učinio Heinrich von Brentano I to je već e, predviđeno tim dokumentom 1953. koji je tada usvojen u parlamentima svih zemalja osnivačica Europske unije. Ne moramo izmišljati toplu vodu, to je sve zapisano u tim dokumentima. ne smijemo si sada zamagljivati ideje, jer na kraju mi smo odgovorni, hoćemo, mi, mi zastupamo građane, a onda bismo imali treći dom koji zastupa zemlje članice. I treće pitanje, i to upućujem svima vama i htio bih da mi na to odgovorite, ne možda sada usmeno, nego jednim pisanim tekstom, a to je sljedeće. Prije Nice i nakon Nice E, počeli smo e, razmišljati o pojačanoj suradnji, imamo klauzulu o fleksibilnosti i e, stvorili smo nove klauzule za premošćivanje i također klauzule u izuzeću što su već postojale. No to je sve bilo potrebno zašto i zašto stalno izmišljamo još više tih instrumenata. Zato jer postoji članak 48. ugovora koji predviđa jednoglasnost. To je još uvijek pravilo u Europskoj uniji u određenom smislu. Ja sam sudjelovao u pregovorima o fiskalnom paktu u ime svojeg kluba i to je zapravo bio ugovor van ugovora jer nismo mogli izmijeniti ugovore zato jer je Velika Britanija bila protiv, ali tko je sjedio onda za pregovaračkim solom? E, britanska delegacija. I oni su prvi uzeli riječ u raspravi, a tamo nismo uopće glasovali. Dakle, fiskalni pakt e, je usvojila također i britanska delegacija, tako sam barem e, ja shvatio ono što se dogodilo i to je tipično. I bojim se da svi ti instrumenti, jačana suradnja, e, kauzola o izuzeću, klauzula o premošćivanju neće dovesti do jače integracije, nego zapravo do sve većeg razilaženja unutar Europske unije. To je bila izvrna zamisao da se treba napredovati s integracijom, jer će nam inače trebati jednoglasnost, no upravo suprotno se događa u praksi i to dovodi ka raspadu Europske unije. I još uvijek postoji taj članak 48. i sve što iz toga proizlazi, jednoglasnost, nemogućnost izmjene i dopune ugovora, bez pristanka sviju. Dakle, umjesto da nastavimo sa svim tim posebnim sustavima i mehanizmima, raznim klauzulama i tako dalje, trebamo razgovarati o članku 48. i kako riješiti taj problem. E, kao što je rekao gospodin Pada opa da su SAD imali članak 48. još uvijek bismo imali Sjedinjene američke države od 13 zemalja članica. Nažalost, ne čujemo drugog govornika, nema uključen mikrofon. Zato sam i predložio da odemo u Filadelfiju, a ne u Washington <laughs> sa našom misijom AFKO, a zato jer se sve tamo odigralo, a ne u Washingtonu i tamo je prisutan taj pravi duh. Dakle, trebali bismo imati kvalificiranu većinu kako bismo izmijenili ugovore i to je ono što postoji u svakoj velikoj saveznoj državi u čitavom svijetu i tu bismo se onda riješili svih tih e, izuzeća, e, premošćivanja izuzeća, klauzula o fleksibilnosti i svega onoga što smo stvarali 20 ili 30 godina zato jer nismo imali hrabrosti suočiti se sa temeljnim problemom. Dakle, moje pitanje je Imate li slično mišljenje o tome i hoćete li možda predložiti izmjene i dopune članka 48. i u kojem bi smjeru one mogle ići? Hvala. Posljednja ima riječ Mercedes Breso. Evo, kratko molim. Pa teško je u jednoj ili dvije minute skupiti sva pitanja. No, s ova tri posljednja izlaganja pozabavili smo se malo više pitanjima političke prirode. E, ja ću se osvrnuti na tri pitanja. Kao prvo, možda jedini način kako bi se prevazišlo probleme koje je spomenuo gospodin Verhofstadt, a koje ste spomenuli vi, dakle rješenje unutar ugovora moglo, mogla bi biti pojačana suradnja koja bi međutim predvidjela i političko zaokruženje Europske unije, dakle to bi bilo sredstvo koje se ne bi smjelo koristiti samo povremeno, nego bi se time razlikovalo između E, dva kruga, odnosno politički krug i krug koji se više bavi gospodarskim pitanjima i jedinstvenim tržištem. E, slažem se s onime što je rekla Barbara Spinelli. Smatram da političkom e, krugu treba dati prednost i nad jednom strukturiranom e, suradnjom e, po pitanju obrane i sigurnosti, što mi se čini ipak nužnim i hitnim. I to bi trebao biti isti krug, dakle ne možemo imati jednu političku uniju bez zajedničke vanjske i obrambene politike i obratno. Zatim, drugo pitanje odnosi se na pitanje drugog doma. Ja bih Naravno, Mm, slažem se, to moram prvo reći, da trebamo imati jedno zakonodavno vijeće i to je ugrađeno u prvom nacrtu ustavnog ugovora, dakle ne više zakonodavnih vijeća, nego samo jedno vijeće unutar kojega bismo mogli razmisliti o mogućnosti da se vlade koje su već sve prisutne u vijeću zamjene nacionalnim vijećima putem e, kakvih izaslanstava ili čega već. Evo, to bi bila jedna mogućnost. No, treba, i to mi se čini jasnim, jedna nova konvencija, jedan novi sporazum. Vi biste nam trebali pomoći u zacrtavanju naših ciljeva jednog jasnog mandata kada je riječ o takvoj konvenciji. Mislim da zemlje članice ne bi bile spremne prihvatiti jednu otvorenu konvenciju u tom smislu. Dakle, ono na čemu moramo poraditi jest zadavanje jasan, jasnog mandata našoj e, konvenciji na temelju onoga što ugovori s Lisabona ne dopušta. Hvala. Želim zahvaliti prevoditeljima na njihovom trudu, zato jer oni moraju završiti za nekoliko minuta, no e, prije toga ću dati riječ našim e, stručnjacima za njihove završne napomene i e, gospodin Pazovski opet prvi ima riječ. Hvala. Neću duljiti zato jer se slažem sa mišljenjima koje su izrazili članovi odbora i to u potpunosti. Dakle, Tu ću izvojiti pitanje trećeg doma, što je gospodin Brok potpuno jasno izložio. Smatram da je zadaća nacionalnih parlamenta od ključne važnosti za Europsku uniju, ali ona mora ići u dva pravca. Odnosno, treba uvjetovati svoje da u slučajima gdje treba provesti direktivu i također u nadziranju vlade. To su zadaće nacionalnih parlamenta i to su temeljne zadaće koje neki parlamenti obavljaju bolje, drugi lošije. No, stvaranje jedne e, treće razine bi dovelo do dodatne konfuzije. Kada je riječ o članku 48. tu nema nikakve sumnje i to sam jasno rekao. No, smatram da u svakom slučaju institucionalne reforme ne možemo ostvariti preko noći. Neće to biti sutra. Ja se nadam da će se one usvojiti u Europskom parlamentu, ali to će trajati godinama ako sve dobro prođe. A mi ne možemo čekati godinama zato jer tri izazova koja smo spomenuli, izazov eura, Društveni izazov i izazov sigurnosti su prisutni danas, neće biti prisutni za šest godina. I zbog toga e, se moramo služiti instrumentima koje nam daju ugovori. Želim skrenuti vašu pozornost na sljedeće. Pojačana suradnja, i tu ima pravo gospodin Verhofstadt, imaju, ima isti nedostatak kao i jednoglasnost, jer E, svim slučajevima gdje ugovor predviđa jednoglasnost, a to je više od 50 slučajeva, čak i ako postoji i e, pojačana suradnja u tim područjima potrebna je jednoglasnost, osim ako se ne iskoristi klauzula o premošćenju. I naravno, ako imamo 28 zemalja članica, to se nikad neće moći primijeniti, zato jer e, će uvijek jedna vlada, a znamo tko, reći da će rađe počiniti samoubojstvo. No, na razini pojačane suradnje trebalo bi se sporazumjeti o sljedećem, odnosno kada se uspostavi jedna takva politika pojačane suradnje, usvaja se i klauzula o premošćenju, odnosno što to znači? Redovan zakonodavni postupak i odlučivanje većinom glasova. No, Europski eh, parlament već predviđa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 di chi? Dei cittadini europei. Eh, eh, sì, eh, sui, sui sondaggi Ne možemo govoriti ništa o anketama, ali ja sam uvjeren da je jedna većina europskih državljana traži zajedničku obranu, traži zajedničku vanjsku politiku i da bi razumjela postojanje jedne gospodarske politike koja u nepovoljnoj gospodarskoj, situaciji raspolaže instrumentima koje pojedine države nemaju i tu treba ispuniti taj veliki jaz i to može Europa učiniti. Građani te stvari eh, razumiju bolje od političara, a naročito bolje od tiska i od medija općenito. Dakle, mislim da tu glavnu ulogu podstreka ima Europski parlament.